Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dobro jutro, dame i gospodo. Započnimo s jutarnjim zasjedanjem sastanka odbora regiji. Sa zadovoljstvom jutros pozdravljam gospođu Ivanovu, predstavnicu Europskog revizorskog suda odgovornu za regionalne politike. Drago nam je što je danas s nama za jednu razmjenu gledišta o posebnom izvješću Revizorskog suda o financijskim instrumentima. Nadam se da će gospođa Ivanova podijeliti svoje mišljenja o konkretnim temama, ali i o programu revizorskog suda, te da s vama raspravi bilo kakva pitanja koja bi mogla iskrsniti tijekom rasprave. Riječ ću najprije dati gospođi Ivanovi, nakon čega imamo pitanja i odgovore, prijedloge, komentare članova odbora i priliku za odgovore. Izvolite. Hvala vam lijepo, doista ste zadovoljstvo biti ovdje s vama na odboru regi. To je jedna od malobrojnih prilika za tako nešto za nas kao članove suda. Doista cijenim vaš poziv i prije svega želim vam čestitati na ponovnom izboru kao predsjednici i svim potpredsjednicima, odnosno novoj zabranim potpredsjednicima. Želim vam sve najbolje. Da odmah pređemo na temu kao što ste već spomenuli. Ovdje sam kako bih vam izložila posebno izvješće o provedbi europskih financijskih instrumenata, što smo naučili na temelju prethodnog programskog razdoblja od 2007. do 2013. Ali ne samo to, već možemo raspraviti i druga pitanja koja su vezana uz kohezijsku politiku. Naime, proteklih godina došlo je do sve većeg pritiska da se sve više rezultata ostvari sa raspoloživim proračunskim resursima. Jedan način za to ostvariti je nadopunjavanje korištenja bespovratnih sredstava, financijskih instrumenata. Kao što znate, financijski instrumenti su mehanizmi koji pružuju financijsku podršku, poput zajmova, jamstava, kapitala i sličnoga, što se mora vratiti, isplatiti od strane krajnjih primatelja. Na taj način postoje određene prednosti u smislu toga da vrše bolju disciplinsku kontrolu nad konačnim nadzorom i nisu toliko ovisni o financijskoj podršci. Kao što možete vidjeti na temelju ovog grafikona, sve više se koriste financijski instrumenti od 94. do 99. imali smo 0,6 milijardi unutar RDF-a i SF-a, zatim od 2000. do 2006. 1,3 milijuna i skok na 16 milijuna za prethodno programsko razdoblje od 2007. do 2013. Procjenjuje se 31 milijarda za 2014. do 2020. dakle novo programsko razdoblje. Uz to, za razdoblje 2007. do 2013. imamo još 5,5 milijardi eura koji su dodijeljeni u 21 financijski instrument kojim se centralno upravlja u pojedinim državama članicama, dakle uz ovih 16 milijardi, a za novo programsko razdoblje procjenjujemo na 5,8 milijardi dodatnih uz dodatnih 26 šest Dakle, imamo doista mnogo toga pred nama u financijskim instrumentima. Kada bih trebala izdvojiti dvije konkretne koristi prednosti financijskih instrumenta nad bespovratnim grantovima, to je bila mogućnost korištenja poluga javnih fondova, dakle mobilizacije dodatnih privatnih i javnih sredstava, kako bi se na punili na početne financije i prirodu revolvinga koja postoji u tom kapitalu. Mogućnost dakle ponovnog korištenja u ne, kroz nekoliko ciklusa. Prije nego što uđemo u detaljne rezultate, spomenula bih samo možda koji je bio cilj ove revizije rezultata. To je bilo jedna procjena stanja kako bi se procijenilo da li su financijski instrumenti, financijski mehanizam koji je učinkovit za provedbu proračuna za prethodno razdoblje i da li je uspostavljeni okvir doista uspio pozabaviti se identificiranim rizicima ili slabostima. Revizija pokriva razdoblje od 2009. do 2015. i usredotočuje se na regionalne pitanja, energetsku, socijalnu politiku, politiku transporta kako za zajedničke, tako i za centralizirane oblike upravljanja. Uz suradnju stručnjaka, komisije nadzornih banaka i stručnjaka, revizija je uključila i praćenje 45 financijskih instrumenata koji su već prije bili predmetom revizije a isto tako proveli smo jednu anketu, pregled koji je obuhvatio 85 upravnih tijela i upravitelja fondova koji su bili uključeni u provedbu financijskih instrumenata. U mom izlaganju ono neće biti dugo, samo ćemo ocrtati okvir kako bismo vidjeli koje su slabosti, koji su problemi koje smo identificirali, a to će vjerojatno kasnije dati dobar, dobro usmjerenje za našu raspravu. Usredotočili smo se dakle na četiri pitanja naše revizije, od kojih je prvo prvo se bavilo problemom da li su financijski instrumenti, instrumenti doista odgovarajuće proporcionirani s obzirom na potrebe tržišta. I s obzirom na analizu raspoloživih podataka u trenutku revizije, dakle radilo se o razdoblju kraja 2014. zaključili smo da znatan broj ovih instrumenta se i dalje suočava sa poteškoćama. Poteškoćama za korištenje svojih kapitala na način na koji je to planirano. Do kraja 2014. imali smo svega 50% RDF-a i ESF-a instrumenata kapitala u tim instrumenata koji su doista stavljeni na raspolaganje konačnim primateljima. Naravno, moramo biti pošteni i spomenuti da imamo jedan kasniji podatak koji je došao od komisije da to je da do kraja 2015. ovih 57% je poraslo na 75%. Dakle, donekle je poraslo korištenje, ali svejedno radilo se ipak o razdoblju oko kraja financijskog razdoblja, pa ne smatramo da je time bilo dostatno. 80% ukupnih sredstava RDF-a i 30% ESF-a zapravo je stavljeno na, stavilo na raspolaganje manje od trećinu raspoloživog kapitala i smatramo da nije vjerojatno da bi sredstva koja su bila stavljena na raspolaganje bila upotrebljena do ožujka 2017. Tu su dva glavna e, čimbenika koje su utjecala na tu nisku razinu, prije svega pretjerana početna sredstva na način da to bilo vezano uz neke specifičnosti pravne osnovice prethodnog razdoblja, jer smo imali poticaj za države članice da zapravo taj novac u financijskim instrumentima ne koristi toliko kako bi izbjegli postojeće rizike. A drugi je faktor taj da da je došlo do nedostatka odgovarajuće procjene potreba tržišta. Naravno moram spomenuti da za holding fondove smo čak i za prethodno programsko razdoblje imali takozvanu procjenu jazova gap assessment, ali za većinu nije postojalo zapravo pravno obveze da se procjene potrebe tržišta. Za one gdje je takva procjena postojala, zaključili smo da je kad kada ona bila predimenzionirana, te da su potrebe tržišta zapravo bile procijenjene da su previsoke. Razlog za te pogrešne tržišne procjene je bio taj da nije bilo do neovisnih procjena, dakle neovisnih od upravljačkih tijela, kako bi se verificiralo da li su pretpostavke izvedive. To je dakle bila prva slabost koju smo identificirali. Drugo važno pitanje koje smo već spomenuli e, i jedna od karakteristika financijskih instrumenata da privlače privatni kapital. To je jedna od njihovih ključnih prednosti. I razmotrili smo da li su uspjeli u tome. Za početak smo revidirali način na koji komisija nadzira, nadzire efekt poluge i za zajedničke i za centralno upravljene instrumente i zaključili da mjerenje efekta poluge ne uzima na odgovarajući način u obzir razmjer u kojem javne financije zapravo mobiliziraju dodatna sredstva. Problem je u samoj definiciji, kako dakle definicija, kako komisija zapravo računa taj efekt poluge, problem je u tome da nacionalno sufinanciranje je nešto što se uračunava u konačni rezultat, a još je postoji jedna metodologija OECD-a koja ne uključuje to nacionalno financiranje, a koja je pod nama, koja je, nam bolje pokazuje koji je točno efekt poluge, a u ovim slučajevima, ovim procjenama on je bio pretjeran, previše se od njega očekivala, tako da smo komisiji preporučili e, da promijeni situaciju i uvede odgovarajuću definiciju poluge u definicijama. Nažalost, ta preporuka nije bila prihvaćena. No, vijeće je bilo zahvalno da smo to uključili u svom posebnom izvješću kada smo ga njima izložili. Prema posljednjim podacima koji su bile na raspolaganju u trenutku revizije, samo 154 od 1025 financijskih instrumenta RTF-a i ESF-a zapravo je uspjelo privući privatno financiranje u svojim financijskim strukturama. A to je svega 2% ukupnog iznosa. Dakle, doista slabo. Dakle, tu govorim samo o privatnim e, doprinosima, privatnom kapitalu, ali to inače smatramo jednim od najvećih prednosti financijskih instrumenta, sposobnost privlačenja tih privatnih sredstava. To je dakle druga velika slabost koju smo identificirali. Treće revizorsko pitanje bavilo se naravi revolvinga. Drugo ključnom karakteristikom financijskih instrumenata te činjenicom da se raspoloživa sredstva može upotrebiti u više navrata. Na temelju naših analiza smatramo da razna tijela koja su uključena u provedbu samog RDF-a i sve financijskih instrumenata su zapravo prošle kroz jednu oštru krivulju učenja, što je dovelo do odgoda kašnjenja u provedbi do niskog korištenja sredstava u mnogim državama članicama i ograničenog kapaciteta instrumenata da stvore revolving ovih fondova. Dakle, prva stvar koju sam spomenula, to je niska razina ovih isplata, zapravo je razlog za ograničeni efekt revolvinga koji, koji se uspio ostvariti kroz ove financijske instrumente. E, zaključili smo da manje od trećine svih instrumenta eh, RDF-a i ESF-a upotrijebio sva sredstva više od jedan puta do kraja 2014. Još jedan element koji je naša vizija provjeravala što se događa s tim instrumentima, instrumentima nakon zatvaranja financijskih programa i financiranja kapitala. Zaključili smo došlo do poprilično e, velike razine diskrecije u korištenju sredstava iz instrumenta RDF-a i ESF-a, što bi moglo dovesti do toga da čak i taj efekt revolvinga nestane nakon samog zatvaranja programskog razdoblja od 2007. do 2013. I za krajno, ne najmanje važno, problem troškova. Sjećam se toga još iz doba kada sam bila članica parlamenta, odbora za kontrolu proračuna, gdje smo imali cijeli niz dokumenta koji se upravo ovim pitanjem bavio. I odgovor na to pitanje je zahtjevao analizu u trenutku izvješća najnovijih podataka koje se bave stvarnim troškovima upravljanja za sve instrumente od 2007. do 2013. Prije svega zaključili smo da je razina troškova i naknada za upravljanje poprilično visoka kad usporedimo ju sa konačnim isplatama krajnjim primateljima. Uvijek dajem jedan primjer koji je donekle ekstreman, ali zaključili smo da je za 23 RDF i ESF instrumenta, što je svega 2,2% od ukupnih instrumenta, ali za njih kumulativni ukupni troškovi upravljanja su zapravo nadišli konačne isplate krajnjim primateljima a to je doista situacija koja baš nije preporučljiva da blago kažemo. Dakle, ukupni troškovi naknade za upravljanje na razinama članica država dosežu do 70% ukupne financijske potpore koja je isplaćena kočnim primateljima. Dakle, čak do 75% su išli, što doista nisu niske brojke. Za prethodno programsko razdoblje također nije postojala pravna obveza za naknade koje se temelje na rezultatima, tako da upravitelji fondova zapravo nisu imali poticaja da pokušaju dati bolje rezultate zbog toga što e, im to nije činilo razliku. I također smo ukazali na tu slabost i dali svoju preporuku da se u budućnosti u sljedećem programskom razdoblju to izbjegne. Još jedan važan aspekt na koji smo se usredotočili bila je procjena komisije tih e, naknada i zaključili da se procjena komisije temelji na parcijalnim podacima, stvarni iznosi vezani uz te naknade zapravo su vjerojatno viši. Svega 60% ukupnih instrumenta RDF-a i ESF-a zapravo pružaju troškove od tim troškovima naknadama za upravljanje komisiji. To bi eto ukratko bile četiri osnovne slabosti koje smo uspjeli identificirati, no rekli bih još da smo također vidjeli da je došlo do određenih poboljšanja u pravnom okviru za razdoblje 2014. do 2020. Prije svega što se tiče dakle, financijskih instrumenta koji, se, koji su se temeljili na iskustvima stečenim tijekom prethodnog programskog razdoblja. No, i dalje ostaju određeni problemi, tako da smo dali 12 preporuka u svojem izvješću koje se bave s tih četiri glavna pitanja, dakle predimenzioniranje, tu imamo dvije preporuke, pet preporuka koje se bave privlačenjem dodatnih privatnih sredstava, dvije preporuke što se tiče efekta revolvinga, financijskih instrumenata i tri preporuke koje se bave troškovnom učinkovitošću. Smatramo da bi te aktivnosti doprinjele učinkovitijoj provedbi europske financijske podrške putem financijskih instrumenata. Nadam se da sam ukratko uspjela sve iznijeti toliko od mene, sada sam da kako otvorena za sve komentare, pitanja. Hvala vam, da, bilo doista kratko, ali i zanimljivo i sveobuhvatno. Dakle, kolege, dame i gospodo, izvolite, zastupnica Maletići. Hvala vam, hvala na vašem izlaganju. Nisam osobno uspjela proučiti izvješće na temelju vašeg izlaganja. Mislim da sam prikupila najvažnije informacije, svakako ću se pozabaviti samim izvješćem. Imali smo velik broj saslušanja u Europskom parlamentu na kojima smo raspravljali čak i s državama članicama pitanja financijskih instrumenata i u više navrata puno puta oni su rekli da nisu toliko spremni na provedbu financijskih instrumenata zbog velikog broja prepreka koje trenutno postoje, pa me zanima da li ste tijekom revizija provedbe financijskih instrumenta to i sami mogli vidjeti. Naime, oni su rekli da još uvijek imamo neke smjernice komisije koje nisu dostatno jasne, tako da ne mogu biti sigurni da li će doista doći e, do nekakvih pogrešaka koje će se pronaći na kraju same provedbe financijskih instrumenata i nisu u potpunosti sigurni u pojedine elemente prihvatljivosti i tome slično. Vjerojatno imate neke informacije o tome. Kada ste na kraju sve proanalizirali. Da li biste rekli da je doista bolje povećati obim financijskih instrumenata u kohezijskoj politici ili bi možda bolje bilo više koristiti bespovratna sredstva? Hvala. Hvala vam zastupnik Pirinski. всичко да ви поздравя с е, новото доверие, което ви е Е, Hvala lijepa. E, želim vam kao prvo čestitati na e, reizboru i na povjerenju koje ste dobili. E, gospođa Ivanova je održala vrlo kratku prezentaciju, ali ona zaista bila obuhvatna. measure of the leverage rate. it was also uh, što se tiče mjera koje se odnose na stopu e, razduživanja, ja sam zapravo e, dobio dojam da e, ovaj sustav mjerenja koji koristi komisija zapravo ne uzima u obzir u mjeru u kojoj ovaj način financiranja mobilizira dodatna sredstva. Možete li nam reći nešto više o vašoj razmjeni mišljenja s komisijom. Rekli ste da je vijeće bilo impresionirano vašim rezultatima. Nismo čuli što kaže komisija. OECD izgleda ima precizniji način mjerenja. Nas zanima eh, zbog kojeg ste točno razloga odlučili koristiti upravo ovakav sustav izračuna stope. S obzirom na to da se komisija za to odlučila, ja se nadam da će nam se oni predstaviti sa svojim komentarima i reći što misle, ali ja bih svakako želio čuti i ono što vi imate za reći. Što se pak tiče te stope, jeste li razgovarali o razlikama u stopi od zemlje do zemlje? Zato što bih ja pretpostavio da zemlje koje imaju razvijeno tržište kapitala primjerice Ujedinjena kraljevina ili neka druga zemlja, svakako ima drugačiju situaciju od one koju primjerice možemo pronaći u e, Bugarskoj. Što se tiče e, isplate krajnjim korisnicima, što ste spomenuli kao značajan problem, Možete li nam reći u kontekstu upravljanja Europskim investicijskim fondom kakvi su rezultati usporedbe? Naime, izgleda da zapravo upravljanje sredstvima iz toga fonda ima dosta nepovoljne rezultate u odnosu na upravljanje sredstvima iz drugih fondova. Na primjer, u EIF-u je ta stopa isplate krajnjim korisnicama 43%, dok je u ostalim fondovima to 60% ili više. Također što se tiče troškova upravljanja i naknada, oni su očito bili visoki značajno viši nego što je to slučaj sa e, sredstvima koja dolaze iz privatnog sektora. Međutim, spomenuli ste jednu stvar koja malo začuđuje. Kako to da samo 60% agencija koje upravljaju financijskim e, sredstvima je dalo informacije. Mislim da je to nešto što treba, dok ostali nisu, mislim da je to nešto što treba e, analizirati. Razgovarao sam o tome, odnosno komentirao s nekim kolegama i kao i ja i oni to smatraju dosta zabrinjavajućim. Općenito govoreći, Europska unija suočava se sa izazovom ponovnog oživljavanja kohezije. Vi ste u svojem izlaganju govorili o promjenama širih smjernica za kohezijsku politiku, što je nešto o čemu se razgovaralo i na ovome odboru. Međutim, imam pitanje. Smatrate li da se poklanja dovoljno pažnje odgovarajućem korištenju financijskih instrumenata, ne samo s gledišta mobilizacije dodatnih resursa, već isto tako i u kontekstu šireg učinka korištenja financijskih instrumenata za oživljavanje kohezije i sprečavanja e, negativnih efekata. E, adekvatnost financijskih instrumenata u velikoj mjeri ovisi o vrsti aktivnosti koja se financira i sposobnostima regija da iskoriste Ne bih sada ulazio u veće detalje, ali e, mislim da vam je jasno na što se referiram. Hvala vam još jednom na izlaganju i drago mi je što ćemo imati prilike čuti vaše komentare. Gospodin Van Miltenburg. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, e, hvala lijepa gospođo Ivanova. Mislim da ste zaista odradili obuhvatan posao koji će poslužiti kao dobra podloga E, za daljnje e, rasprave u kontekstu dodjele bespovratnih financijskih sredstava i u kontekstu rasprave o financijskim instrumentama što je zapravo i tema. E, želim samo reći jednu stvar. Rashodi za marketing zapravo trebali bi se temeljiti na razumnim i realnim pretpostavkama. U novom razdoblju, za razdoblje 2014. do 2020. ex ante procjena za zajedničke instrumente upravljanja ide u smjeru procjene razine e, potrebe za privatnim i, javnim investicijama. Rekli ste da još uvijek ne postoji sasvim jasna ideja kako provjeriti e, potpunu neovisnost tog e, te ex ante procjene. Mene stoga zanima koje su vaše smjernice, odnosno preporuke, što mislite da bi ex ante procjena trebala sadržavati u budućnosti. Moja druga napomena tiče se onoga što je rekao gospodin Pirinski, zapravo tiče se efekta ili stope zaduženosti vi tražite od europske komisije da razmotri svoje načine izračuna te stope uzimajući u obzir alternativnu metodologiju koju je koristio OECD 2015. godine. Možete li nam reći e, koje bi bile moguće metode? Možete li nam reći kakva je bila reakcija Europske komisije na vašu metodu? odnosno na vaš prijedlog. E, također, treće pitanje, jeste li se bavili komparativnom analizom e, rezultata financijskih instrumenata u dobro razvijenim i slabije razvijenim regijama i e, postoji li nekakva razlika kada se radi o ove dvije vrste zemalja? Hvala, gospođa Nemato, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, hvala lijepa gospođo Ivanova. Slušala sam što su rekli kolege iz odbora i moram reći da se u određenoj mjeri s njima slažem. moramo zaista zajamčiti da financijski instrumenti ostvaruju određene ciljeve. Oni moraju biti podvrgnuti odgovarajućim kontrolama i rizik mora biti što je niže moguće. Na europskoj razini znamo rizik je uvijek nešto viši i to opravdavamo time što kažemo da je to nužno kako bismo prihvatili, e, odnosno privukli veću razinu e, privatnih investicija. Što se tiče prošlog programskog razdoblja, nismo sigurni e, je li zaista financiranje bilo djelotvorno i učinkovito kada se radi o izvršenju. Ne možemo također niti znati e, mogu li se zapravo svi troškovi u potpunosti opravdati Mislim da je zapravo se radilo više nego što je bilo potrebno e, da se podrži e, realna ekonomija ili se barem e, izgovarajući se na to radilo stvari koje možda nije trebalo. U kontekstu trošenja sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj već se razgovaralo o tome. Financijski instrumenti najrizičnije naravi poput primjerice obveznica ili venture kapitala, dakle poduzetničkog kapitala, zapravo su na neki način poslužili samo da se poveća dobit banaka. Europski fondovi prvenstveno moraju biti usmjereni ka otvaranju radnih mjesta, ka pomoći poduzećima, ka osiguravanju održivog razvoja. Mislim da se ne smijemo upuštati u spekulacije što imamo prilike vidjeti da je određeni dio sredstava zapravo poslužio za to. Ja bih e, stoga zapravo željela čuti vaše razmišljanje i željela bih e, da se na to reagira. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Rope. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Ivanova. Bilo je vrlo zanimljivo čuti vaše komentare i vaše preporuke. Ja sam e, u razdoblju od 2007. do 2013. aktivno sudjelovao i koristio financijske instrumente. Ono što mi je bilo novina u vašem izlaganju jest to što ste rekli da samo dva, e, da je samo 2% privatnih sredstava iskorišteno, ali koliko se ja sjećam nije bilo nikakvog uvjeta da se to čini. Primjerice u Litvi nije postojao takav uvjet, e, nije bilo nikakvih takvih dodatnih uvjeta za privlačenje e, privatnih investicija. Kada pak govorimo o određenim e, revolving projektima, e, oni bi se trebali moći natjecati s ostalim e, projektima. Također, različite zemlje organiziraju korištenje strukturnih fondova na različiti način. Primjerice u Litvi i u nekim drugim baltičkim zemljama imamo centralizirani sustav, imamo jednu regiju i sve općine i općenito cijeli javni sektor sudjeluje u korištenju strukturnih sredstava kao jedna jedinstvena regija. Možete li nam reći koje su zemlje imale više prednosti od korištenja strukturnih fondova? One koje su provodile regionalnu politiku ili one koje to nisu učinile? I također me zanima još jedna stvar e, kako se zapravo može smjestiti Litvu u taj kontekst? Je li Litva dobra u apsorpciji tih sredstava ili nije? Što mislite? E, s kakvim se problemima suočava, prema vašem mišljenju? Ja mislim da u slabije razvijenim zemljama Takva sredstva zapravo predstavljaju glavni izvor financiranja, zato što manje razvijene zemlje nemaju vlastitih resursa, odnosno sredstava koje bi mogle koristiti. Dakle, krediti i investicijski ka e, injekcije poput ove su one koje zapravo daju stvarni učinak na terenu. Ono što niste spomenuli u vašem izlaganju jest pitanje dobroga upravljanja. Mene naime zanima koje su zemlje te koje prema vašem mišljenju najbolje upravljaju sredstvima iz ovih fondova. Nacionalna i regionalna tijela obično međusobno surađuju kako bi iznašli najbolje metode upravljanja i mene zapravo zanima u skladu s vašom analizom koji su zaključci Prema vašem mišljenju, koje su zemlje najbolje iskoristile novac kako bismo mogli ugledati se na njih u smislu preuzimanja dobre prakse? Sada govorimo o novom programskom razdoblju, stvari je zapravo već krenula i mislim da ne možemo mnogo toga promijeniti. Međutim, sada počinjemo razmišljati o tome što će biti nakon 2020. godine i o tom vremensku razdoblju. Na snazi će biti nova pravila. I možemo možda razmišljati o nekim E, promjenama. U ovom razdoblju nećemo zapravo moći mnogo toga promijeniti, zato što se već krenulo s pozivom na iskaz interesa, krenuli su javni natječaj i tako dalje. E, do sad su se sredstva uglavnom koristila za infrastrukturne projekte. Ja mislim da sada trebamo mijenjati pristup i mislim da regije trebaju slobodnije koristiti sredstva za projekte koje žele. Hvala, gospodin Buda, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, hvala lijepa gospođo Ivanova što ste ovdje s nama. Naime, činjenica da ste ovdje zapravo nam omogućuje da razmijenimo određena stajališta o tome e, kako sagledavamo stopu apsorpcije sredstava u zemljama koje ta sredstva apsolutno trebaju. Jučer smo već razgovarali o tome da kohezijska politika zapravo nije u javnosti participirana e, kao korisna u onoj mjeri u kojoj to zapravo jest. Naime, nisu svjesni svih projekata koji se financiraju e, putem e, tih sredstava. I upravo zato trebalo bi koristiti instrumente koji bi podigli vidljivost kohezijske politike. U državama članicama 60% javnih ulaganja zapravo dolazi kroz europske kanale Međutim, činjenica je da postoji određeni broj e, zemalja koje jednostavno ne uspijevaju apsorbirati e, sredstva koja dolaze iz europskih fondova. Mislim da je stoga vrlo važno razmijeniti dobru praksu, to bi trebao podržati i revizorski sud, kako bismo to mijenjali. E, posebice tu treba razgovarati, odnosno izaći u susret onim državama koje imaju poteškoće i omogućiti im da ta apsorpcijska stopa raste. Naravno, zbog e, straha od e, nadzora Europskog e, revizorskog suda države si zapravo ne žele komplicirati život i nisu sklone tome da mijenjaju postupak koji je sada na snazi, a činjenica jest da je taj postupak dosta složen i to ne olakšava život onima koji ta sredstva žele koristiti, ni samim državama članicama. Trebali bi se pronaći metode koje će omogućiti da se države članice ne nađu u situaciji koja ih dovodi u sve veće veće probleme. Svaki puta kada dođe do primjerice promjene vlasti, mijenjaju se i određeni uvjeti. Mislim da e, bi bilo dobro da se zauzme nekakav zajednički stav koji bi vrijedio za sve koji se neće mijenjati preko noći. E, to je nešto što bi svakako išlo u prilog višoj apsorpcijskoj stopi sredstava. Ja mislim da nije normalno da su postupci koji se primjenjuju primjerice u Rumunjskoj, Bugarskoj ili nekoj trećoj zemlji u potpunosti različiti, a radi se o korištenju, odnosno povlačenju sredstava iz istoga fonda. I upravo zato mislim da treba e, razmijeniti dobru praksu kako bi zemlje u poteškoćama mogle bolje funkcionirati. Hvala, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice, hvala gospođo Ivanova još jedno kvalitetno izvješće, to nije nikakvo iznenađenje. Ja bih zapravo želio razgovarati o malo drugačijoj perspektivi kada se radi o financijskim instrumentima. Stav Europskog revizorskog suda u nadzoru prema financijskim instrumentima i financijskom inženjergu je očito drugačiji zbog naravi um, tih instrumenata koji su različiti od bespovratnih sredstava. Kad bi se možda uspio koristiti jedan brži i um, učinkovitiji postupak u revizorskom postupku financijskih instrumenata, možda bi se stvari poboljšale. Ne govorim tu samo o tome što čini Europski revizorski sud, već općenito o postupku koji primjenjuju ona tijela koja provode reviziju. Mene zanima vaše mišljenje o tome s perspektive financijskih instrumenata. Vidjeli smo da je zapravo e, kad se radi o novim financijskim instrumentima proces revizije mnogo brži, mnogo učinkovitiji. Možemo li koristiti isti takav sustav, isti postupak za bespovratna sredstva? Hvala i posljednje govornik gospođa Rodriguez. Kao prvo, želim vam čestitati e, na tome što ste izabrani za predsjednicu odbora. Također želim zahvaliti e, gospođi Ivanov na izlaganju koje je održala. E, već je postavljen čitav niz pitanja. Ja bih zapravo željela postaviti pitanje vezano uz troškove upravljanja. I naravno željela bih čuti odgovore na pitanja koje su postavili moji kolege jer me to također intrigiralo. osim pitanje vezano uz troškove upravljanja, želim također postaviti i pitanje koje se odnosi na najmanje razvijene regije. Kako možemo poboljšati korištenje sredstava za njihov razvoj? Ja sam iz Portugala i moram reći da vrlo često imamo situaciju da je potrebno obratiti se bankama za sufinanciranje. Kako riješiti taj problem? Primjerice, prošlog tjedna razgovarala sam sa e, predsjednikom gospodarske komore e, Madere. Ne, oprostite, sa predsjednikom gradskog vijeća. I on mi je rekao da jednostavno nije niti uspio iskoristiti sva sredstva koja su mu dodijeljena zato što postoji zakon koji mu brani da se obrati banci e, za dodatna sredstva, odnosno za sredstva za sufinanciranje, a oni sami tih sredstava u svojem proračunu nemaju. E, možete li to prokomentirati? Hvala lijepa. Sada želim dati riječ gospođi Rachel Lankree iz Europske komisije. Izvolite. Ispričavam se što sam pogrešno izgovorila vaše prezime. E, hvala lijepa. Hvala vam na ovoj zanimljivoj raspravi i hvala vam što ste mi dali priliku da i ja kažem nekoliko riječi. Kao što znate, Prema mišljenju komisije, financijski instrumenti su sredstvo koje omogućuje da Europska komisija postiže ciljeve posebice e, u ovom kontekstu gdje imamo smanjeni plasman e, javnih sredstava. Što se tiče postupka provedbe revizije, moram reći da smo kroz taj postupak e, zaista naučili mnoge važne lekcije za razdoblje od 2007. do 2013. i jedan dio, nadamo se najveći dio, e, pouka koje smo izvukli bit će primijenjene već u programskom razdoblju 2014. do 2020. godine. Spomenut ću nekoliko primjera. Prvo, potreba za e, jasnim donošenjem odluka koji se temelji na dokazu, anticipacijom e, i procjenom e, kako efekta poluge, tako i revolving efekta. Druga stvar, treba se pobrinuti da tijela koja upravljaju sredstvima imaju više opcija i da one budu jednostavnije za upravljanje sredstvima. Posebice se to radi, eh, posebice se radi o onim tijelama eh, za upravljanje sredstvima koji imaju manje iskustva. Od samoga početka moraju imati mogućnost koristiti više opcija koje su u određenom mjeri jednostavnije. Također, E, kada govorimo o izvješćivanju, vrlo je važno od samog početka govoriti o razini uključenosti privatnog sektora kao i o sredstvima koja su potrošena i naknadama za e, troškove upravljanje. I na kraju trebalo bi također poboljšati stopu isplate krajnjim korisnicima i trebalo bi se e, pobrinuti da se postignu bolji rezultati u smislu upravljanja. Ti rezultati onda E, moraju biti ugrađeni u e, sljedeće programsko razdoblje. To smo sada učinili za razdoblje 2014. do 2020. temeljem prethodnog programskog razdoblja. Želim također spomenuti dvije stvari koje su se spomenule i u izvješću, ali su ih spomenuli također i članovi odbora. Prva stvar je nešto što e, smo već ranije potvrdili, to je zapravo isplata krajnjim korisnicima. S obzirom na tajming izvješća, e, brojke su zapravo e, niže nego e, što su sada. Već 2015. godine stopa se povećala na 75%, jer ovi podaci datiraju s kraja 2014. a za 2016. godinu ta je stopa još i viša. Što se pak tiče upravljanja troškovima i naknadama, e, sudjelovanja privatnog sektora i e, revolvinga, još uvijek nemamo cijeli pregled podataka. A to je zbog toga što obveza izvješćivanja za razdoblje od 2007. do 2013. je takva da se zapravo može izvješćivati sve do samog kraja i po završetku razdoblja kada sva izvješća budu na raspolaganju, odnosno kad svi podaci budu na raspolaganju, moći ćemo vidjeti kakva je e, situacija, a kakva je situacija sa stopom isplate krajnjim i vidjet ćemo zapravo da je postotak o kojem se govorilo zapravo na razini od 1%, što nije pretjerano loše u usporedbi s onime što smo čuli. Također, odgovor na ono što je rekao jedan od e, članova odbora EMPO zapravo sudjelovanje privatnog sektora nije bilo uvjet, niti je to bio jedini cilj. Kao što je jasno rečeno, a mislim da će to biti tema u nastavku rasprave, financijski instrumenti u kohezijskoj politici imaju za cilj dovesti do ostvarivanja ciljeva kohezijske politike. Dakle, iako je sudjelovanje privatnog sektora važna stvar za neke, to nije nešto što zapravo ide pod ruku pod ruku s korištenjem tih financijskih instrumenata. Primjerice, mi u Poljskoj imamo fondove za urbani razvoj gdje e, se predmjeva da će također postojati sudjelovanje privatnog sektora, ali to nije nužno uvjet. E, ti su projekti usmjereni na poboljšanje e, zapravo socijalne slike u urbanim središtima. U procesu izvješćivanja e, do sada pokušali smo izvući podatke koje nam omogućuju da imamo studije slučajeva. Možete vidjeti da oni pokazuju da možemo imati efekt poluge čak i 21 puta. Tako da ne možemo govoriti o tome da stopa uspješnosti e, je uvijek e, previše niska. za E, neka od sredstava, e, odnosno za revolving projekte, e, stopa dospjeća je 20 godina, tako da zapravo nećemo imati konkretne podatke u ovome programskom razdoblju. Na kraju nekoliko riječi o zaduženosti i o definiciji. Kao što ste možda svjesni, komisija pokušava primjenjivati E, dosljednu definiciju efekta zaduženosti koji e, proizlazi iz e, odnosno prostite efekta poluge koji proizlazi iz financijske direktive. Dakle, to je količina ukupnih sredstava koja je, se dijeli sa udjelom europskih sredstava. E, potrebno je tako učiniti zato što ne postoji usporediva definicija efekta poluge u svim financijskim instrumentima koje koristi Europska unija. Međutim, u budućnosti zbog poboljšanog okružja izvješćivanja, ako ipak želite uzeti u obzir i e, javne iznose koji dolaze kroz operativne programe, kao što je predloženo, moći ćete napraviti taj izračun zato što će to tijela za upravljanje spomenuti svojem izvješću, a to će se onda također preslikati u godišnji sažetak koji pripremamo. Međutim, što se tiče samog efekta poluge, vrlo je važno da imamo dosljedni pristup e, za sve. Zaključno, e, Predstavnici revizorskog suda su spomenuli da postoji niz preporuka. Komisija već e, E, poduzima mjere e, kako bi provela u praksu preporuke koje su prihvaćene i drago nam je što općenito možemo reći da postoji pozitivna procjena vezano uz troškovnu učinkovitost korištenja financijskih instrumenata te da će se naučene odnosno izvučene pouke moći e, provesti već u razdoblju od 2014. do 2020. i te pouke iz 2007. do 2013. svakako ne smijemo zaboraviti i trebamo ih koristiti kako bismo dalje razvijali financijske instrumente instrumente koji se koriste za ostvarivanje ciljeva kohezijske politike. Hvala lijepa, gospođo Ivanova, evo postavljen je čitav niz pitanja, izvolite. Uh, zahvaljujem gospođo predsjedateljice, zahvaljujem i svim zastupnicima na njihovim zanimljivim pitanjima koji zaista pokazuju koliko veliki interes ovaj odbor ima za ove teme. Nama je to izuzetno dragocjeno jer nam pomože razviti ideje o budućim revizijama, o našem budućem radu. E, za neke od ovih ideja već smo u procesu. Evo, počet ću s konkretnim odgovorima. Mislim da je gospođa Maletić pitala za prepreke u provedbi financijskih instrumenata u različitim državama članicama. Da, doista bilo je nekih teškoća. Mogu vam dati jedan primjer nalaza do kojih smo došli zahvaljujući razgovorima provedenim u državama članicama. Naime, u velikom broju slučajeva investitori privatnog sektora nisu bili skloni ulagati u financijske instrumente zbog kompliciranih pravila javne nabave, državnih potpora i općenito su se financijski instrumenti smatrali prestrogo regulirani. Komisija smatra da jedan način da se privuku ti investitori je preferencijalni tretman to je jedno od e, pitanja koje smo razmatrali. Razmatrali smo specifične aranžmane u odnosu na takav preferencijalni i povlašteni položaj, dakle, ali nije bilo jasnih e, smjernica kako urediti takav povlašteni tretman ulagača. Nije bilo prave pravne osnove e, niti za primjerenost, kako provjeriti primjerenost takvog povlaštenog postupanja, koja je definicija povlaštenog tretmana i općenito kakva je podjela rizika jer to je jako važno. Slučajevi koji smo pregledali pokazuju da je sav e, rizik zapravo prebačen na komisiju, a doprinos privatnog sektora je ostao niži. I to je nešto što vidimo definitivno i definitivno je o tome e, razmišljano u novom programskom razdoblju, ali trebalo bi biti e, postojati veći stupanj standardizacije i smjernica komisije. Ako je takvih smjernica i bilo u prethodnom programskom razdoblju, e, vjerujemo da bi više ulagača privatnog sektora bilo privučeno na sudjelovanje u financijskim instrumentima. Zatim ste postavili pitanje da li je bolje povećati financijske instrumente ili darovnice. Pa da, to je jedno pitanje koje će vjerojatno ući i na sljedeću točku vašeg dnevnog reda. Svrha ovog izvješća nije usporedba financijskih instrumenta i darovnica ili bespovratnih sredstava, zato što jedni i drugi imaju svojih prednosti i nedostataka. Možda će neki od vas reći da ovo izvješće prilično negativno, no u teoriji mi kažemo da zapravo financijski instrumenti su možda bolji ali da se pruži financijska podrška u zemljama Europske unije. No problemi koje ovdje spominjemo, spominjemo uzimaju u obzir naučene lekcije. Dakle, i dalje preostaje za vidjeti za sljedeće programsko razdoblje kako će komisija pristupiti tim pitanjima. Gospođa Pirinski je spomenula također čitav niz važnih pitanja. Za mene najvažniji je ta mjera e, zaduživanja. E, komisija je tu iznijela svoje stajalište, mi imamo i naše stajalište koje je izraženo u našem izvješću. Mi dalje smatramo da ta definicija u financijskoj uredbi je dalje previše nejasna, pre e, potpore otvorena. Moramo izolirati nacionalno i javno financiranje koje bi i onako išlo kao podrška određenom projektu. Stoga mi ne kažemo da to mora biti metodologija oecd ali mora svakako biti metodologija koja je više objektivna i pravednija, poštenija. Tu bih željela navesti jedan primjer jer su nas zatražili, zatražili ste da damo konkretne primjere. Ako pogledate okvir sedam izvješća, tu imate primjer financijske strukture e, projekta, znači jedne brze željeznice. Tu su dana dva, e, dvije stope zaduženosti na temelju dvije metodologije. Na temelju e, metodologije komisije to 39, a na temelju temelju um, OECD-a bi efekt poluge bio samo jedan. Mi nećemo sad govoriti što je od toga točno, a što je pogrešno, ali evo, mislim da i sami možete izvući zaključke i mm, u izvješću vidite i pojedinosti vezane uz ovaj primjer, ali to je samo jedan ilustrativni primjer koji, što se mene tiče, nameće daljna pitanja oko um, efekta um, E, multipliciranja za sljedeće projekte i za sljedeće inicijative komisije. Osim toga, zatražili ste možemo li e, naglasiti razlike od zemlje do zemlje, to su pitali i drugi zastupnici, ne samo za efekt poluge, već i za ocjenu po zemljama. Tu ponovno e, moram reći, pa da, nas često pitaju ovo pitanje, ne samo u odnosu na ovo konkretno izvješće, već i za naše godišnje izvješće. E, traže nas da damo stopu grešaka po zemlji članici, a ja moram uvijek ponovno naglašavati da mi ne radimo E, ocjene po zemljama članicama. Ovo je jedno nastojanje da se provede, ajmo reći, inventura svugdje. E, komisija je naravno dala neke primjere, ali e, mi smo zapravo posjetili samo jednu zemlju članicu i to je Slovačka no čak ni za tu zemlju članicu nemamo konkretnu ocjenu za samo tu zemlju. Naravno, sve to ovisi o vrsti financijskog instrumenta, o regiji, o periodu i tako dalje. Znači, to sve može biti različito ovisno o tim čimbenicama. No, ono što je važno je koja metodologija se primjenjuje za izračun ovoga. Zato ste pitali sredstva kojima upravlja EIB i E IEF e, ne samo za ta dva, već i za različite vrste instrumenta troškovi mogu biti različiti. Mi ne kažemo zašto su određeni troškovi viši, a drugi niži Naravno, neki instrumenti se možda su upotrebljeni u područjima viših rizika, pa možda su ti troškovi opravdani. Ono što mi samo kažemo je da omjer troškova u odnosu na stvarnu isplatu konačnom korisniku je problem. I u tom ekstremnom slučaju koji sam spomenula, 28 milijuna je isplaćeno za troškove upravljanja, a samo 4 milijuna je e, dalo, dano, e, odnosno na konačnici isplaćeno krajnjim korisnicima. Pitali ste zašto je samo o 60% 60% e, podneseno izvješće, pa zato što nije bilo obvezatno podnijeti izvješće, takva je pravna osnova, tu smo dali neke preporuke da bi to trebalo biti obvezu, obvezatni zahtjev da države članice izvješćuju o razinama tih troškova i naknada i o tome se govori i u sljedećem programskom razdoblju. Zatim ste pitali ovo veliko pitanje oko kohezije i primjerenosti financijskih instrumenata, jesu li oni doista važni instrumenti e, koji pokreću koheziju. E, u odgovoru, kao odgovor na prethodno pitanje reći ću da svrha nije reći šta je bolje, bespovratna sredstva ili financijski instrumenti. Jedno i drugo ima svojih prednosti. No ako pogledamo jednostavno i vrlo općenite brojke udjela, odnosno procjenjenog udjela financijskih instrumenata iz ukupnog financiranja e, RDF-a i ESDF-a pa rekla bih da je to manje više, ugrubo rečeno, desetak posto. Znači nije veći, e, nije to veći neki omjer koji će biti proveden kroz financijske instrumente u ovom razdoblju 2014. do 2020. Pitanje za vas koji donosite odluke jest razmisliti o budućnosti te, tih politika i kako bi ona trebala izgledati. Ono što mi smatramo da je važno jest e, ići dalje, naučiti nešto iz ovih e, lekcija i iz grešaka koje su počinjene u prethodnom programskom razdoblju. E, te, ti nedostaci koje smo spomenuli u ovom konkretnom izvješću nisu e, samo ograničene na ovo konkretno razdoblje i za ovo konkretno područje. Imali smo i čitav niz drugih posebnih izvješća u Revizijskom sudu za financijske instrumente u poljoprivredi, financijske instrumente za male i srednja poduzeća, mikrofinanciranje E, i u brojnima od njih smo zapravo uočili manje više iste probleme. Sljedeće pitanje je bilo pitanje Van Miltenburga oko dobre ravnoteže ili ispravne ravnoteže. Mislim da sam na to već odgovorila, ali pitali ste i za ocjenu tržišnih potreba. Sada je ex ante procjena e, obvezujuća, no nema zahtjeva oko neovisnih provjera. A tako i treba biti jer to daje poštenu ocjenu e, ako da li je ta ocjena tržišta doista se doista udovoljava potrebama tržišta. Tu komisija treba odlučiti kako će dalje, no mi i dalje stojimo na tom stalištu. To bi pomoglo izbjeći situaciju u kojima e, smo proveli ocjenu tržišta, ali e, postoji precijenjenost ili podcijenjenost pravih e, tržišta, tržišnih potreba. Zatim ste e, pitali i za efekt poluge, to smo, tu sam već objasnila naš, e, naše stalište. Što se tiče rezultata u različitim regijama, to je također pitanje koje nije predmet ovog izvješća što se rezultata tiče, ne rezultata, već zakonitosti zapravo mogu vas uputiti na godišnje izvješće komisije koje daje stope grešaka po državama članicama. To naravno nisu baš rezultati kao takvi. Bojim se da u ovom e, izvješću nemamo tu ocjenu rezultata po, član, državama članicama. Što se tiče profila rizika koji je spomenula gospođa Damato, i potrebe da se privuče e, veći broj privatnih ulagača to nije bio zakonski preduvjet za prethodno razdoblje e, i ako se postavlja pitanje da li je to bilo učinkovito u razdoblju 2007. do 2013. mislim da nalazi koje sam spomenula i ove četiri, četiri nedostatka koje smo utvrdili pokazuje da u nekim aspektima je financijska učinkovitost instrumenta bila prilično ograničena. Što se tiče djelotvornosti, nju nismo ocijenili u ovom izvješću, ali u prethodnom izvješću o mikro mikrofinanciranju smo to ocjenjivali, znači pomoć mikropoduzetnicima i te podrške mikropoduzetnicima, tu smo zaključili da je podrška bila djelotvorna, ali da doseg e, te pomoći možda nije bio baš cjelovit e, u smislu da su da se došlo do svih najranjivih skupina. Evo, to su bili, iz, to su bili zaključci tog drugog izvješća. Što se svi tiče same učinkovitosti, mislim da tu same brojke govore ako, je ako se privuklo samo 2% financiranja privatnog sektora, očito je da postoji prostor za poboljšanja. Što se tiče procjene rizika, tu sam govorila već o preferencijalnom ili povlaštenom tretmanu. To je jedan od načina, ali uz bolje smjernice komisije državama članicama o tome kako procijeniti rizike, kako komisija ne bi trebala preuzimati previše rizika na sebe bez odgovarajućih ugovora o povlaštenom tretmanu. Gospodin Rope je pitao za privatna sredstva, samo 2%, znači kao što sam ja objasnila, to nije bio obvezujući zahtjev. Također bih rekla da Također bih rekla da financijski instrumenti nisu projekt sam za sebe. Oni su samo alat, e, proračunski alat, e, odnosno način pruženja podrške proračunu, a ne obvezujući način korištenja pro, proračuna. Opet ponavljam da nismo imali procjenu po zemljama za financijske instrumente, niti u odnosu na apsorpciju sredstava, no isto tako ću vam reći da mi radimo na još jednom posebnom izvješću koje je posebno posvećeno apsorpciji. To izvješće će biti objavljeno kasnije ove godine i ako ste zainteresirani, to je jedan kolega iz, iz drugog odjela koji ga priprema, pa ga može i prezentirati. Tu isto nemamo neki poredak država članica, ali imamo jedan dobar primjer, primjer iz Litve koji se ne temelji na, na posjeti Litvoj, Litvi, ali radi se o prilagodbi sredstava i to prema niže u odnosu na stvarnu ocjenu tržišnih potreba. Kad je ta procjena provedena, upravljačka tijela su zaključila da su sredstva koja su potrebna manja. Eto, pokušali smo i osigurati neke primjere dobre prakse u našem izvješću, a ne samo se usredotočiti na negativne primjere. Osim toga, e, evo, pokušat ću nekako skratiti svoje odgovore. Gospodin Buda je pitao za apsorpciju. Mislim da sam tu već odgovorila. E, imat ćemo posebno izvješće posvećeno apsorpciji kasnim dijelu ove godine. Što se tiče stope grešaka, e, pa tu možda mogu reći nekoliko riječi, iako je to izvan opsega ovog izvješća, no ja sam među izvjestiteljima i u okviru godišnjeg izvješća poglavlja šest. Da, stopa pogrešaka je i dalje previsoka, 5,2%, Naravno, to je neko malo smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje je to iznad e, onog praga e, od 2%. Najčešće je to zbog projekata koji nisu ispunjavali uvjete ili korisnika koji nisu ispunjavali uvjete ili e, pravila javne nabave i tako dalje pomaže imati i pojednostavljene e, opcije s troškovima kako bi se smanjila e, stopa pogrešaka. Gospodin Novak je govorio o financijskim instrumentima i besporatnim sredstava i da li možemo koristiti primjere, dobre primjere financijskih instrumenata instrumenta kako bi potaknuli i bolju provedbu besporatnih sredstava. Tu, i, tu imamo i jednu inicijativu da se napravi komparativna analiza između bespovratnih sredstava i financijskih instrumentama. Nažalost, komisija to još nije provela, ali mi to stalno preporučujemo da se to izradi. Ja se nadam da će komisija u nekom trenutku to uzeti u obzir. Bilo bi od velike vrijednosti imati takvu komparativnu analizu. I zadnje, e, ali ne najmanje važno pitanje je upravljanje troškovima i naknadama, kako se kako manje razvijene regije mogu bolje koristiti financijske instrumente ovisi o državama članicama. Tri države članice nisu uopće koristile e, te instrumente, Irska, Hrvatska i Luksemburg, ali su koristile druge instrumente. Znači, na državama članicama jest da definiraju svoje potrebe, ciljeve, potrebe i e, a ono što komisija može učiniti je pružiti bolje smjernice. Tu smo još spomenuli preferencijalni tretman i neke druge aspekte, znači predimenzioniranje, gdje možda neke ranije smjernice su mogle e, spriječiti probleme koje smo utvrdili kasnije. Evo, nadam se da sam govorila u okviru dodijeljenog mi vremena. Hvala, hvala gospođa Ivanova. Hvala što ste došli na naš odbor regiji. Rasprava je bila vrlo zanimljiva. Mi ćemo nastaviti po istoj temi jer mi radimo i na e, izvješću na, e, inicijativu e, koju je pripremio gospodin Novakov gdje se radi o uravnoteženoj primjeni financijskih instrumenta i besporatnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a. Pa je ovo bilo vrlo zanimljivo. Evo, samo ću još reći nešto. Zahvaljujem. Hvala vama i hvala svim zastupnicima na ovoj zanimljivoj raspravi i hvala na ovoj prilici koju smo imali i u preliminarnim raspravama na naša, naš odjel dva koji se bavi kohezijskim strukturnim fondovima uvijek je spreman doći ovdje i raspraviti o tome što radimo. Imamo zanimljiva izvješća o financijskim korekcijama, o dimenziji apsorpcije, neka druga pitanja koja mogu biti zanimljiva. Mi smo uvijek spremni doći ovamo i raspraviti o tim pitanjima s vama kad god smatrate da je to primjereno. Hvala vama, sigurno ćemo vas pozvati. Zahvaljujem, želim vam ugodan dan, hvala što ste došli. A sada ćemo nastaviti sa sljedećom točkom našeg dnevnog reda. Kao što sam već spomenula, naš je odbor odlučio iskoristiti priliku napraviti izvješće na vlastitu inicijativu ocjena financijskih instrumenata i e, istraživanje kako koja je najbolja primjena financijskih instrumenta i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a. Gospodin Novakov je svoje inicijalno razmišljanja predstavio na sastanku u srpnju, a, e, uglavnom radi se na e, izvješću po pravilu 50 3.54 četiri e, u proračunskom odboru po pravilu 54, u agri odboru po pravilu 53. A sada ću dati riječ gospodinu Novakovu. A prije toga ću samo za naš e, sudionike reći da ćemo malo dulje, dulje smo nastavili sa prvom točkom dnevnog reda, tako da će naša radionica biti oko 11 sati. Thank you very to... Hvala vam. Ako ste dakle očekivali nešto znanstveno, vjerojatno ćete biti doista razočarani. Naime, povijesti ekonomija se zapravo bavi događajima, datumima, brojkama, ali mi smo ovdje zbog vrijednosti. I na temelju tih vrijednosti koje svi dijelimo, e, možemo dodati još jednu vrijednost, a to je ulaganje, ne potrošnja, nego ulaganje. I ako uspijemo na njoj poraditi, to će biti kroz kohezijsku politiku, ali ne na konzervativan način, jednostavno kroz operativne programe u pojedinim državama članicama, već koristeći sve resurse financiranja za europske regije. Sva izvješća koja sam pročitao o kohezijskoj politici, koje odlaze iz Europske komisije, Europske banke i drugdje, pokazuju jednu jasnu poruku – Kohezijsku politiku bismo lako mogli prebaciti sa defenzivne prema ofenzivnoj, ja uskoro bi došli do populizma. Za to su potrebni neki zahtjevi koji su već ispunjeni. Ne trebaju nam za tako nešto daljni dokazi. Znamo da postoji mnogo prostora za poboljšanja, no imamo sve potrebne preduvjete da za tako nešto imamo potrebno samopouzdanje. Tijekom proteklog programskog razdoblja kohezijska politika uložila otprilike jednu trećinu trilijuna u europske regije. Europska, investicijska banka sama je gotovo 40% pružila zajmova kapaciteta Europske unije. Nikada nisam vidio da se to u medijima spominje, niti jedan put. Za ovo programsko razdoblje Europska unija će pružiti 640 milijardi tim regijama, a nikada nisam vidio da je netko započeo vijesti sa tako nečim na televiziji. Dakle, zbog toga vam govorim da doista možemo preći iz defensivnog u ofenzivni pristup. Ovo izvješće se bavi upravo time, bavi se dvije različite strane iste priče. Dakle, da li biste se ukrcali avion gdje radi samo jedan avion, vjerojatno, jedan motor? Vjerojatno ne biste, ne bih ni ja. Dakle, tu dajem odgovor u svom izvješću koji glasi ravnoteža. Potrebna nam je ravnoteža, no postoji jedan ali. Na temelju prošlog problemskog razdoblja smo nešto naučili, već imamo podatke iz novog, a to sve pokazuje jednu stvar – Vrijeme za djelovanje sada, vrijeme je za rješenje, jer ako propustimo trenutak, zakasnit ćemo. Za ovo izvješće ne bi mogao postati bolji vremenski trenutak, počne se raspravljati o višegodišnjem financijskom okviru, o raspravama nakon 2020. godine i doista smatram da je to sjajna mogućnost za sve nas da doprinesemo ponudimo rješenja kroz ovaj dokument. Uz to također imamo i omnibus, tako da je doista najbolji mogući vremenski trenutak za ovo izvješće upravo sada. Što je ovdje ključno? Kao što sam rekao, zbog čega je potrebna ravnoteža u izvješću je istaknuto u određenim regijama bespovratna sredstva su potrebna i vrlo ih se dobro koristi prema pravilima i postupcima, a s druge strane u nekim drugim zemljama vrlo dobro funkcioniraju financijski instrumenti. Prije svega ne možemo kriviti nekoga tko radi dobro sa financijskim instrumentima, no istodobno ne smijemo niti zanemariti potrebu onih regija kojima su potrebna bespovratna sredstva. Potrebna kako bi uhvatila korak u razvoju svoje infrastrukture, primjerice. Nema niti jedan financijski instrument koji može financirati pješačke pločnike ili primjerice izgradnju vrtića ili postrojenja za obradu otpadnih voda. Dakle, ne možemo primijeniti rješenje koje će biti jednako za sve. Dakle, ne, ne možemo isti pristup i isti instrument upotrebiti za sve zemlje zbog razlika u regijama, razlika u kapacitetima, u politikama, poslovnom okruženju, razlikama u politikama i tako dalje. Dakle, ono što moramo učiniti je vidjeti koje zemlje dobro rade na temelju financijskih instrumenta, potaknimo ih da i dalje koristite financijske instrumente, doznemo koji je problem ondje gdje to ne funkcionira i pokušamo na to utjecati koje rješenje? Znam da tehničku pomoć ne možemo poslati svima koji žele sastaviti dobre projekte kroz financijske instrumente. I ne kažem da moramo savjetodavne centre uspostaviti u svakoj regiji, ali lako im možemo pomoći da prilagode svoj stav prema financijskim instrumentima, jer kada vidimo operativne programe koje razvijaju nacionalna tijela i koriste ih nacionalni korisnici na temelju svojih nacionalnih pravila, vidimo da ona dobro funkcioniraju. Što se tiče financijskih instrumenta, instrumenta čak i jezik kad kada može biti prepreka, a građanstvo nas baš ne prepoznaje po tome da smo vrlo jednostavni, da su naši postupci otvoreni, jasni jednostavnim. Ne možemo dakle praviti se da je sve u redu, već kao što sam rekao, načelo jednog rješenja za sve naspram financijskih instrumenta i bespovratnih sredstava je nešto što ovdje ne možemo primijeniti. U nekim slučajevima bespovratna sredstava dominiraju nad financijskim instrumentima i oni ih samo nadopunjavaju, dok s druge strane imamo politike i slučajeve, projekte koje se može financirati samo kroz financijske instrumente. I to je također u redu. To je bilo zamisa od samog početka. ponovno ako pogledamo avion koji ima dva motora, ne možemo imati jedan u leru, a drugi pod punim gasom jer ćemo se jednostavno vrtiti u krug. Moramo uspostaviti ravnotežu. Po meni uspostavio sam dakle određene prioritete u ovom izvješću, radi se o pojednostavljivanju, sinergiji, tehničkoj pomoći i cjelokupnom poboljšanju rezultata koje bi trebalo brzati kako bi se smanjili gubici i kako bi se još bolje istaknule one pozitivne strane. I za kraj, Europska investicijska banka, komisija, parlament, svi u ovome sudjeluju. svi su već prisutni i ukoliko ne počnemo surađivati i zastupati ove vrijednosti koje sam spomenuo, osuđeni smo na propast. Naravno moramo raspraviti kako stvari poboljšati, ali ne svađajući se i pokušavajući prevladavati jedni na drugima. Dakle, radimo zajedno i pokušamo pronaći odgovarajuću ravnotežu. Mislim da je ovo vrlo dobar temelj za tako nešto. Hvala. Hvala vam, hvala na ovom izlaganju. Sada ćemo započeti sa izvestiteljima o sjeni. Zastupnica Rodriguez, izvolite. Hvala. Prije svega zahvalio bih izvjestitelju na uloženom trudu. Ovo je važna analiza jer moramo pogledati koja su sva pitanja uključena u ovaj prijedlog. i koja se zapravo tiču financijskih aspekata sredstava. Izvješće je važno zbog toga što nam je potrebna kohezija u politici za 2025. Trebamo politiku koja će omogućiti Europskoj uniji da smanji ekonomske i socijalne razlike koje postoje između država članica i unutar regija pojedinih država članica. Možemo se pitati koji je najbolji način za zastvarenja kohezijskih ciljeva, no to isto tako može predstavljati katalizator i izvjestitelj to jasno pokazao da kroz poticaje možemo mobilizirati financiranje koje inače ne bi bilo stavljeno na raspolaganje. Slažemo se da je to način ostvarenja ciljeva kohezijske politike. Oni nisu ciljevi koji su sami sebi svrha i to osobito u regijama koje se suočavaju sa poteškoćama u razvoju, primjerice niske administrativni kapaciteti ili malen broj poduzeća, nerazvijenost, niska gustoća naseljenosti. Dakle, financijski instrumenti, njihov utjecaj na kohezijsku politiku ne može se jednostavno sagledavati kroz financijski povrat koji tako nešto može pružiti. Barem ne isključivo. Moramo se sredotočiti na projekte od značaja za Europsku uniju, a takve investicije moraju stvoriti efekt multiplikatora za rast, za radna mjesta i poboljšati održivost obrazovanje i drugo, važno je da Europska unija ima i socijalnu ulogu, a ne samo da je tu kako bi zadovoljila financijske interese privatnog sektora. Moramo imati na umu da u kohezijskoj politici imamo i socijalni stup i postoji cijeli niz područja javnih intervencija, a socijalna područja se moraju doista smatrati vrlo važnim instrumentom kohezijske politike pojedini instrumenti trebali bi na raspolaganju imati veći broj alata u onim sektorima gdje se pokazalo da su korisni kada dolazi do korištenja poticaja, to i sam izvjestitelj naveo. Većina korisnika socijalnih fondova zapravo su javna tjedna, tijela, škola, sveučilište, nevladine organizacije. I što se nas tiče od velikog značaja da u tim područjima među ostalima nastavimo politiku pružanja poticaja. I ponovit ću još jednom, i dalje moramo poticaj koristiti kao ključni instrument u kohezijskoj politici za ostvarenje pojedinih projekata. Izvjestitelj je u pravu kada kaže da one možda bolje funkcioniraju trenutno u razvijenim metropolitskim područjima, ali to znači da bismo više trebali raditi na manje razvijenim lokacijama, primjerice područjima sa slabom zaposlenošću. Dakle, moramo zajednički raditi kako bismo stvorili jednu pozitivnu diskriminaciju koja bi uravnotežila situaciju, jer to je i pozadine kohezijske politike. Hvala vam, nastavit ćemo sa izvjestiteljima u Sjeni. No, zamolila bih vas da budete kratki, jer kasnimo a radionicu moramo započeti u 11 sati. Zastupnice Tomašić, izvolite. Hvala lijepa podržavam ovo izvješće gospodina Novakova i slažem se s njim kad napominje da postoje znatne razlike diljem EU-a u pogledu prisutnosti financijskih instrumenata uključujući fondove ESI i Europski fond za strateška ulaganja. Opći uspjeh tih instrumenata ovisi o tome koliko se lako koriste te o sposobnosti država članica da preko njih upravljaju ulaganjima. Ja mislim da je također važno naglasiti da su financijski instrumenti uspješni u dobro razvijenim regijama i velegradskim područjima, dok se bespovratnim sredstvima rješavaju regionalna strukturna pitanja. Povećanje udjela financijskih instrumenata ne bi trebalo utjecati na bespovratna sredstva jer bi se time narušila ravnoteža u nizu javnih politika bespovratna sredstva moraju imati vodeću ulogu dok uloga financijskih instrumenata može biti dodatna. Pozdravljam također preporuke izvjestitelja Novakova da su presudne regulatorne promjene pri programiranju i provedbi financijskih instrumenata te njihovom upravljanju kao što su izravna povezanost s 11 tematskih ciljeva i njihova obvezna ex ante procjena te pronalaženje prilagođenih i gotovih rješenja i mehanizama izvješćivanja da doprinose provedbi financijskih instrumenata. Pozdravljam također trenutna pojednostavljenja u primjeni, međutim postupak je i dalje složen te problemi kao što su dugotrajna uspostava i administrativno opterećenje za primatelje odvraćaju od upotrebe financijskih instrumenata. Trebamo pronaći način kako bi pristup mikrokreditima, zajmovima, jamstvima te vlasničkom i poduzetničkom kapitalu u okviru fondova ESI bio jednako lak kao i upotreba bespovratnih sredstava. Isto tako htjela bih staviti naglasak na važnost pružanja ciljane podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata s posebnim naglaskom na malim i srednjim poduzećima, upotrebom javno-privatnih partnerstava i prema potrebi savjetovanjem u pogledu relevantnih pitanja zakonodavstva Unije uzimajući u obzir posebnosti i potrebe država članica s manje razvijenim financijskim tržištima. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodin Van Miltenburg, u ime izvestelju sjeni gospodina Takole. Hvala vam, čestitam gospodin Novakover, jer mislim da ste nam vrlo uravnotežen nacrt izvješća iznijeli koji je doista izvanredan. Kao što što je u prethodnim raspravama spomenuto, financijski instrumenti bi trebali ostvarivati polugu, efekt poluge, dakle ako pogledamo dodjele e, fondova e, esifa i prioritete u državama članicama, identificirat ćemo jasne jazove u bespovratnim sredstvima i potrebama. A e, financijski instrumenti, spanje financijskih instrumenta sa grantovima može popuniti te jazove i ponuditi dodatno financiranje državama članicama uz niske kamatne stope. Drago mi je da da ste također istaknuli pod eh, točkom 7 da ne bismo trebali zamijeniti sve grantove financijskim instrumentama. Ako bi kohezijsku politiku željeli modernizirati, postoji potreba da se objedine, povežu financijski instrumenti i granovi na korist korisnika, a osobito za male i srednje poduzetnike. Za kraj, rekao bih, koliko je važno pojednostavljivanje pravila kada se objedinjuju financijski instrumenti i grantovi, kada se stvare instrumenti e, koji su pokretani potrebama tržišta, što će također biti jedna tema o kojoj ćemo raspravljati tijekom predloga o Omnibusu. Hvala. Miss Zastupnica D'Amato si avvalgono e valere di un mix di... Hvala vam, svi se slažemo da za kohezijsku politiku trebamo imati mješavinu financijskih instrumenata i potica. Kroz prethodno programska razdoblja mogli smo vidjeti da je to bio slučaj, a to je slučaj još više trenutno. Nitko ne može zanijekati da su mnoga sredstva pogrešno potrošena i da se stvorila svovrsna ovisnost javnih rashoda. Također postoje drugi aspekti različitih oblika financiranja, a potreban nam je dokaz da imamo relevantne, pouzdane instrumente s niskom razinom rizika koji su doista upotrebljivi za krajnje korisnike kako bi oni sredstva mogli potrošiti učinkovito i kako možemo ponuditi jamstva ili kredite s niskim zajmovima kroz što bi se oni mogli zaštititi. To je ono što i komisija traži. Vlasnički kapital Imali smo do sada situacije visokog rizika i kad kada je teško opravdati ili čak procijeniti koliko to zapravo košta. Revizorski sud je to sam spomenuo rekavši da je razina preuzetih obveza mnogo viša nego kada govorimo o onim fondovima u privatnom sektoru kojima se upravlja i središnjice i ako to upotrebimo, ako to usporedimo sa financijskom pomoći koja se pruža krajnjim korisnicima. Do kraja ove godine vidjet ćemo znatne opasnosti rizike u sistemu djelomično zbog financiranja FCI i ESIF-a, a to nas pak dovodi do pitanja pravne osnove za korištenje fondova. Imamo troškove upravljanja koje bi mogli dovesti do stvaranja problema u samom pravnom temelju a to tvrdi Europski revizorski sud. Dakle, imamo ovdje objektivan problem gdje pokušavamo izračunati eksante efekt poluge jer nam je potrebno određeno vrijeme da se to procijeni na odgovarajući način. Ljudi govore o očekivanjima, o rezultatima koje očekujemo, no zapravo ulaze u potencijalno rizična tržišta što bi moglo dovesti do jednog spekulativnog financijskog mjehurića sa negativnim učincima po one koji bi zapravo trebali od toga profitirati, naravno mali i mikropoduzetnici. Zastupnik Rob u ime, u ime izvjestitelja u Sjeni, izvolite. Dvije minute. Hvala. kolege. Ovaj tekst bavi se vrlo važnom temom, temom koja je važna zbog toga što kohezijska politika nikada neće imati dovoljno sredstava, nikada neće ispuniti sve potrebe sviju regija. Zbog toga je vrlo važno učinkovito upravljati financijskim instrumentima. Istodobno istaknuo bih neke važne aspekte koje često zanemarujemo kada se bavimo upotrebom financijskih instrumenata. Vjerojatno znate da je revizorski sud u više navrata kritizirao financijske instrumente. Kritizirao ih je zbog toga što nisu dovoljno ciljani i umjesto da financiraju konkretne mjere kako bi se financirala kohezijske politike, oni su usmjereni na konkretne proizvode. To možda rješava problem kamatnih stopa, no neće riješiti srž problema. Zbog toga pozivamo da se ispune javni interesi, a to je da se prije svega zadovolje politički interesi i zahtjevi za izvješćivanje, za transparentnost, te drugi zahtjevi koje se primjenjuju na fondove. Istodobno, moramo jasno reći da financijski instrumenti ne bi trebali zamijeniti sistem bespovratnih sredstava e, koji se nudi u sistemu. Zbog toga se moramo više usredotočiti na rizike vezano s provedbu fondova. Izložit ćemo svoje amandmane u tom smjeru, a za sada zahvaljujem svima na njihovom trudu. Imamo još dva govornika, zamolit ću ih da budu kratki, jer ćemo morati nastaviti. Gospodin Nilsen. Hvala, bit ću kratak. Mislim da se radi o dobrom mišljenju ali mislim da se može još i poboljšati. Želio bih spomenuti tri stvari. Kao prvo, moramo u svakoj prilici kada se radi o izvješću na ovim temama napomenuti da iskustva pokazuju da što je više lokalna i regionalna razina uključena donošenje odluka, rezultati su bolji. Mislim da to trebamo neprestano ponavljati kako bi to bilo jasno. Druga stvar, što se tiče financijskih instrumenata, Pokazuje se jasno da se radi o višoj razini koristi e, u urbanim nego u ruralnim područjima, ali mislim da možemo zaista imati snažan učinak na rijetko naseljenim područjima gdje se primjerice mogu osnovati e, zadruge ili općenito organizacijske oblici koji će koristiti vrlo male iznose, ali vrlo korisna za tu regiju. I upravo zato treba spomenuti da se ta sredstva mogu i uspješno koristiti u ruralnim područjima. Treća stvar, e, tehnička e, potpora. Mislim da zapravo ne stavljamo dovoljno naglaska na to da ova razina tehnička pomoći nije dovoljna Ako se ljudima naime daju sredstva, mora im se dati i viša razina potpore. Države članice trenutačno koriste tehničku potporu kako bi financirale nacionalna tijela, a to je zapravo potpuno pogrešno. Komisija mora mnogo snažnije nastupiti prema državama članicama. Tehnička potpora mora ići u smjeru provedbe programa, a ne financiranja nacionalnih tijela. Gospodin Manisaroj. Molim vas vrlo kratko. Da. Uvijek vas slušam, znate to. Posebice sad kad su vas ponovno izabrali. No, šalu na stranu. Još uvijek sam malo zbunjen. Um, postoje stvari oko kojih se trebamo vrlo, vrlo jasno izraziti, a posebice kada se radi o omnibusu. Mislim da je sjajno što govorimo o zapravo spajanju, nekoj vrsti blendanja, stavite sve u jedan mikser i pomiješajte, ali budimo vrlo, vrlo jasni kad se radi o jednoj stvari a to je kako će to utjecati na krajnje korisnike. Moraju postojati vrlo, vrlo jasni mehanizme kontroli, jer vrlo često kada se radi o mehinacijskim eh, instrumentima, radi se o potpuno drugačijem pristupu. To nije kao primjerice državna potpora. Blending je sjajan, ali s druge strane imamo veću razinu složenosti i treba nam mnogo više kontrole i mislim da je to i kolega malo prije istaknuo. Dakle, pojasnimo ove stvari. Druga stvar, također je već spomenuta, a mislim da je to rekao gospodin Nilsen, e, tiče se tehničke potpore. Kad govorimo o strukturnim e, reformama i e, provedbi uz pomoć tehničke potpore, moramo uzeti u obzir da imamo i EFSI koji ima apsolutno svoje ljude, zatim EBR da ima potpuno svoje ljude i onda zapravo ta skupina ljudi samo raste, raste i raste. Postoji dakle tehnička potpora i za strukturne fondove. Ja mislim da, kao što ste vi rekli u svojem izvješću o intervencijskoj logici, i korištenju instrumenata. Moramo reći da zapravo moramo imati jedan europski orkestar koji e, je dobro ugođen, koji e, sviraju. Ne radi se ovdje zapravo o reportaru različitih e, pjesama, niti o drugačijoj playliste, nego ovdje zapravo imamo nekoliko drugačijih logika, svatko svira svoje, svatko na drugačiji način tumači određene pojmove solidarnosti i ostale. Oprostite, ali to ne možemo tako. Ako želimo izvući najbolje iz tehničke potpore, onda moramo imati integrirani pristup. Neovisno o tome spajali ih mi ili ne. Na taj način nećemo na kraju imati pogrešno uporabljen novac. E, ne može se ljudi očekivati da im se da novac, pa onda oni sami moraju smišljati što i kako, već bi unaprijed zapravo oni koji daju novac trebali znati što i kako. Ako sve samo strpate u jednu hrpu, e, to će zapravo dovesti do nereda na terenu. Gospodin Žuon, izvolite. Posljednji govornik. Hvala, gospođo predsjedateljice. Samo nekoliko napomena na samom početku. E, pozdravljam e, izvješće kolege. E, kolege su već govorili o nekim osnovnim stavovima koje treba zauzeti kada se radi o financijskim instrumentima. Ja međutim samo želim reći da korištenje financijskih instrumenata ne smije biti samome sebi svrhom. Naime, vrlo je važno da se financijski instrumenti koriste na dobrovoljnoj bazi u funkciji lokalnih projekata i dat ću vam jedan e, konkretni primjer. Mislim da e, brojke trebaju ići u prilog korištenju financijskih instrumenata. Nemojmo simplificirati stvari i nemojmo govoriti e, samo da financijski instrumenti trebaju biti sistematizirani e, u e, najrazvijenijim regijama, dok će najmanje razvijene regije koristiti i dalje određene vrste subvencija. Nemojmo zaboraviti da korištenje financijskih instrumenata varira od regije do regije, to je istina. A kada se radi o razvoju, mislim da nije razina razvoja kriterij koji je možda taj koji najviše trebamo uzeti u obzir. E, mislim da treba uzeti u obzir i složenost e, određenih regija, činjenicu da financijski instrumenti nisu uvijek najprilagođeni za regije koje, na primjer, e, nemaju veliku gustoću naseljenosti i također se može dogoditi da financijski instrumenti korištenjem na terenu dođu zapravo u sukob s drugim regionalnim i nacionalnim instrumentima. Dakle, ključna stvar za mene jest to da financijski instrumenti ne smiju biti nešto nešto što e, će se koristiti kao kriterij ocjene razvoja određene regije, trebaju se koristiti u onim sektorima u kojima oni mogu biti najadekvatnije primijenjeni. I upravo zato e, pozdravljam izvrsno izvješće našeg kolege. Hvala lijepa. Gospođa Lankri. Molim vas vrlo kratko o Europskoj komisiji ima također stajalište, izvolite. Da, hvala lijepa izvjestitelju na pripremi ovog pravovremenog izvješća i hvala na ovim zanimljivim napomenama u raspravi do sada. Na svu sreću osvrnuli smo se tijekom prve točke dnevnog reda na nekakve osnovne, osnovna poboljšanja za razdoblje od 2014. do 2020. Ja ću stoga samo kratko naglasiti jednu stvar, a to je da 2014. godine eh, smo zapravo se pobrinuli kako bismo imali odgovarajući miks e, bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata. Mora se provesti ex ante procjena E, koja će pokazati postoji li uopće prostor za korištenje financijskih instrumenata. Dakle, da bi se moglo izabrati koji je adekvatni način financiranja kako bi se ostvarilo e, određeni cilj. Ako dakle postoji šansa da se otplate e, uzeta financijska sredstva, možete onda izabrati adekvatni financijski instrument. Neovisno o tome radilo se o urbanom ili ruralnom središtu, o području Belegrada ili o nekoj drugoj regiji. To je prva stvar. Ex ante ocjena sam samog instrumenta također je bitna kako bi se odredila njegova dimenzija i kako bismo vidjeli što će krajnji korisnik konačno dobiti. Također nastojimo simplificirati stvari e, kroz takozvane službene instrumente, a potpora dionika uključena je od samog početka kroz ono što nazivamo fee campus, a isto tako dana je tehnička potpora kroz operativne programe te smo dali smjernice vezane uz kombinaciju resursa. E, kodificirali smo također i pravila za to. Dakle, ukratko, e, osnovna ideja bila je da bi u ovoj ovom programskom razdoblju svi trebali moći promotriti financijske instrumente kao moguće rješenje i izabrati ih u skladu sa svojim potrebama. Posljednji komentar također je djelomično vezan uz ono što smo čuli u izvješću. Mislimo da nismo zapravo započeli baš tako sporo kao što se misli. E, izvješće koje smo objavili e, vezano je zapravo uz podatke koje smo dobili na kraju 2015. godine, međutim doprinosi su znatni. U Litvi već imamo zapravo povratna na sadržajno i reinvesticiju. Dakle, situacija se zaista razlikuje od države članice do države članice. Također, e, sažeci za 2007. do 2013. i prve indikacije za 2014. godinu pokazuju da financijski instrumenti imaju različite rezultate, ali definitivno nisu namijenjeni samo jednoj vrsti države članice, da tako kažemo, ili jednoj vrsti područja. Nastojimo pronaći rješenja koja će omogućiti maksimalizaciju sudjelovanja nacionalnih i regionalnih aktera, e, primjerice izravne dodjele. E, veselimo se raspravi koja je pred nama i hvala još jednom na izvješću. Hvala lijepa. Gospodine Novakov, imate mnogo vremena, imate čak osam minuta na raspolaganju da odgovorite kolegama. Pa moram priznati da se pomalo osjećam krivim. Kolege imaju samo minutu i pola, ja sam sad dobio čitavih osam. E, hvala vam lijepa na komentarima. Hvala vam na pozitivnim komentarima o pripremljenom izvješću. Krenut ću od početka. Gospođa Rodriguez u ime SID-a je spomenula u svojim komentarima o financijskom povratu, socijalnoj pravdi i e, subvencijama. Priznajem da socijalna funkcija kohezijskih fondova postoji. Postoji socijalni fond. Kad pogledate brojke, socijalni fond dobro funkcionira zbog vrste projekata koje financira. Kroz te projekte dajete obuku, pobrinite se da ljudi stiču određene vještine, ali ne izgrađuju se možda mostovi za što treba više vremena. Mislim da je zapravo socijalna uloga kohezijske politike jasna i mislim da ju se dobro financira. Kada se radi o komentarima EKR-a, E, i onome što je rekla gospođa Tomašić. Moram reći da da podržavam ono što je rekla i zaista želim naglasiti jedan njezin komentar gdje je spomenula javno-privatna partnerstva i tehničku pomoć i savjetodavne usluge. Javno-privatna partnerstva će svakako igrati ključnu ulogu u tome da se pronađe sinergija između bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata E, te aktivnosti nacionalnih tijela, lokalnih e, e, vlasti iz općina i poduzeća. Mislim da moramo stoga biti vrlo oprezni kada se radi o promjenama regulatornog okvira jer ponekad toliko često mijenjamo pravila da korisnici uopće nisu u stanju pratiti te promjene niti učiti u hodu. Gospodin Van Miltenburg e, je u ime Aldea spomenuo efekt e, poluge financijskih instrumenata. Da, Spomenuo je, također da ne možemo bespovratna sredstva u potpunosti zamijeniti financijskim instrumentima. Ja se slažem s time, potrebna je ravnoteža. Ako koristite samo bespovratna sredstva, u konačnici završite sa jako dobrim mostom koji je sagrađen u skladu sa europskim standardima, ali fokusirate se samo na taj projekt i nema ceste koja bi prelazila taj most. Međutim, kad imate financijske instrumente, vi razmišljate zapravo od A do Ž. Trebate projekt koji će dobro funkcionirati, biti dobro proveden, ali će istovremeno vratiti uloženo u određenom razdoblju. I upravo zato E, trebamo financijske instrumente koji su nekakva vrsta e, fitnesa, e, teretane za krajnje korisnike, kako se oni ne bi ulijenili, kako ne bi se prepustili projektima, jer ti projekti moraju dati povrat na uloženo. Gospođa Damato je također govorila o adekvatnoj uporabi bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata u kontekstu dugoročnih projekata. Tako je, dugoročni projekti ponekad zapravo prelaze e, ograničenja, odnosno programsko razdoblje, dakle vremenska ograničenja. Ponekad e, gradnja traje puno nego što se planiralo ili e, je planirano dugotrajna i ne možete preko noći vidjeti efekte, ali ti efekti su tu. Ponekad za te projekte jednostavno trebate sačekati duže da biste vidjeli rezultate. Gospodin Robi Zeleni je spomenuo da kohezijska politika nikada neće ispuniti svoje očekivanja. Pa ja moram priznati da ja baš ne mislim da je to sasvim točno, evo da iskreno kažem. Postoje određene regije gdje postoje značajni projekti koji se financiraju od strane Europske unije, a ljudi su itekako zadovoljni onime što mogu vidjeti. Da, uvijek ima prostora za napredak, uvijek možemo bolje. Ali kao što je rekao gospodin Nilsen, stvari mogu biti bolje, kako izvješće, tako i kohezijska politika. Da, sve može biti uvijek bolje, sve se može poboljšati. To je priroda našeg posla. Ali važno je uzeti ta različita stajališta, kombinirati ih u jedan proizvod i koristiti to za poboljšanje i daljnji razvoj. Međutim, istovremeno, treba priznati napredak. Mi ovdje govorimo prvenstveno o idejama. Ideje su sjajna stvar, ali realnost je ponekad dosta okrutna. I kada Spomenete ideje ovdje u odboru, to zvuči sjajno, onda to prenesete u Sloveniju, Italiju, Bugarsku, Rumunjsku, ruralne dijelove tih zemalja, ponekad je teško te ideje koje sjajno zvuče u ovom odboru pretočiti u praktične primjere. Praktični problemi trebaju praktična rješenja i upravo zato ja sam nekako nastojao da inzistiramo na pragmatičnim, konkretnim rješenjima. Hvala gospodinu Žonu na njegovim pozitivnim komentarima i doprinosu izvješću i zaista se se e, veselim njegovim amandmanima koje će nam se predati do roka. Evo, mislim da sam više manje pokrio sve komentare koje smo čuli. Hvala vam lijepa što ste e, mi dali izvješće, e, što ste mi dali vremena da predstavimo ovo izvješće. Hvala. Hvala lijepa. Samo da vas podsjetim, rok za amandmane je podne utorak 21. siječnja rekla je predsjednica 21. siječnja. Glasovat ćemo u ožiku. E, ispričavam se što kasnimo, sada prelazimo na radionicu. E, dakle, E, odbor je zapravo trebao sastaviti izvješće, ono sastavio izvješće na vlastitu inicijativu vezanu uz budućnost kohezijske politike. E, gospođa Westfall je izvjestiteljica za e, izvješće koje se naziva Building Blocks of a Future EU Cohesion Policy i to je nešto što služi kao podloga za današnju raspravu. Gospođa Crail će dati neke uvodne izjave u vezi e, ovog izvješća e, u ime izvjestiteljice. Izvolite. Hvala, evo moram e, reći da mi je žao što kasnije počinjemo. Ja u 11.30 imam jedan dogovor koji ne mogu otkazati i morat ću otići. Ja ovdje zastupam zapravo Kerstin Westphal koja vas pozdravlja. Ona, nažalost, je oboljela od karcinoma i ne može ovdje biti danas. Tek će krajem veljače doći jer e, je sada na radioterapiji. U svakom slučaju ona će i dalje raditi na tom izvješću i zamolila me da e, sve ovo što je ona sama bi željela danas reći da u njezno ime ovdje izložim. Što se tiče ovog izvješća na vlastitu inicijativu, započeli smo s time zato što je kohezijski forum e, zakazan za kraj e, lipnja, srpnja ove godine koji zapravo sve moguće partnere, regije, udruženja i tako dalje, to je nekako prvi, prva ideja kako treba ići dalje sa kohezijskom politikom nakon 2020. Bilo nam je jako važno da se parlament ovdje pozabavi e, ovim prvim stajalištem. Ja sama znam e, iz, da se u klubu već počelo raditi tim e, na tome jer E, mi moramo već u ranoj fazi ovdje zastupati interese parlamenta jer interesi parlamenta su u e, skladu i sa interesima regije i stanovnika Europske unije. To znači da mi u ranoj fazi trebamo razmišljati o tome i upravo ova radionica danas treba tome pridonijeti. Mi e, trebamo uzeti u obzir tri e, težišta kod ovog stajališta. Prvo pitanje kako ćemo u buduće kohezijsku politiku usmjeriti strateški gledano. Mislim da je to od samog početka potrebno ukazati na to da ova kohezijska politika se bazira na temelju ugovora. Naime, pitanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije da ovu temu e, ne smijemo zaboraviti, ne smijemo zanemariti e, čak i kod svih teškoća koje i inače Europska unija mora savladavati. To je u svakom slučaju važno e, kako to strateški usmjeriti nakon 2020. I sigurno ćemo raspravljati o strategiji sa državama članicama Lisabonsku strategiju smo imali, imali smo strategiju 2020, ne znam kako će se sljedeća strategija zvati, ali moramo definirati sadržaj, to treba biti naša zadaća i naš cilj. Druga točka je zasigurno pitanje kako ćemo e, dodatno pojednostaviti ovu politiku E, o tome naravno govorimo i u okviru postupka Omnibus, ali naravno važni rezultati radne skupine na visokoj razini trebaju ući u planiranje novog razdoblja i e, tu zaista imamo šansu e, govoriti o usmjerenju kohezijske politike. Zadnjih dana i tjedana se govorilo i o vezi između kohezijske politike i drugih instrumenata europskih poticaja i drugih instrumenata europske politike. Tu je EFSU samo jedan dio toga. Govorilo se i o povezanosti sa programima istraživanja, sa programima za mlade, obrazovnim programima, kako to u buduće usmjeriti u okviru kohezijske politike i to će zasigurno biti i dio ovog izvješća. I treća točka je pitanje povezanosti među strukturnim reformama u državama članicama makro e, uvjetovanja kohezijske politike. Ovaj parlament e, se je uvijek većinski bio za to Znači, protiv e, povezivanja makrokondicionalnosti i kohezijske politike. Nažalost, e, nije nam uspjelo probiti se s tim stajalištem što se morali smo prihvatiti e, članak 23 koji je sada u općoj uredbi. No, tu raspravu ćemo morati zasigurno i dalje voditi i morat ćemo odgovoriti na pitanje koliko je smisleno ili, koliko nije smisleno za kohezijsku politiku je daljnje povezivanje kohezijske politike sa strukturnim reformama država članica. Počet, polazimo od toga da radionica ulazi u neka od ta pitanja. ima tu i nekih u poticaja u sasvim drugim područjima. E, tu e, se dodirujemo i tema izazova koji su pred nama u buduće. Ovaj jedan izazov će zasigurno ostati, a to je borba protiv nezaposlenosti, osobito nezaposlenosti mladih. Tu se postavlja pitanje kako učinkovito povezati programe i projekte e, iz područja Europskog socijalnog fonda sa Europskim regionalnim fondom. Tu u svakom slučaju je takav jedan blending financijskih ili miješanje financijskih instrumenta sigurno dobro i korisno. Sigurno je, se postavlja i pitanje koju ocjenu će sudionici radionice, im, e, radionice imati o tome, može li se to dalje povezivati ili ne. I na kraju želim mm, e, reći e, da Kerstin, koja doduše, kao što sam rekla, nije osobno ovdje nazočna, ona će zasigurno pratiti rezultate E, ove radionice i ona i dalje od kuće radi na tome i e, sigurno je rado spremna ako još želite poslati neko svoje mišljenje, pitanje, komentar, e, rado će ga prihvatiti i ona se dalje raduje radu na ovom izvješću. Hvala. Thank you. Thank you very much. Uh, i hope Hvala. Evo, nadam se da će gospođa Vesel e, ozdraviti, a e, mi ćemo joj svakako slati mišljenja o ovom izvješću. Danas nastavljamo sa radionicom. Pozdravljam sve goste. Hvala što ste došli na sastanak Ređi a mi se radujemo o vašem doprinosu raspravi danas molim vas da na početku ograničite e, uvodni dio na 10 minuta za svakog jer želim imati malo više rasprave za raspravu između e, zastupnika u odboru regiji i vas. Počet ćemo sa profesorom Bahlerom koji će s nama podijeliti svoja mišljenja o ključnim pitanjima za e, kohezijsku politiku i za 2020. strateška usmjerenja Um, koherentnost i izazovi. Good morning. And thank you Dobro jutro, hvala vam na ovom uvodu, hvala i na pozivu da sudjelujemo u zanimljivoj raspravi. Ako pogledamo uh, tu sve intenzivniju raspravu o budućnosti multi, uh, uh, višegodišnjeg financijskog okvira, mislim da E, tu postoji jedan politički izazov što se tiče strukture proračunskih e, naslova i relativne važnosti pojedinih politika. Ako e, pogledamo raspravu koja se do sada odvijala primjerice na temu proračuna koji je usredotočen na rezultate u e, vijeću i e, za vrijeme e, različitih predsjedništava, čini mi se da se nameće pet pitanja koja proizlaze iz rasprave o tome kako, kako se razmatraju različita područja potrošnja ili rashoda. Jedan od ciljeva je naravno da se troši na djelotvoran način, <clears throat> da ta potrošnja bude bliska građanima, e, odnosno pitamo se da li je potrošnja fleksibilna, jednostavna, da li je jednostavno njome upravljati, provesti ju i to uključuje one strateške fokuse koje je i e, gospođa Krel sada spomenula. Ja bih sada želio iskoristiti ovo za svoju prezentaciju i usredotočiti se možda na najvažniji fokus, a to su prioritete Europske unije, odnosno dogovor e, koji su to europski ciljevi koje treba ispuniti kohezijska e, politika. Ako pogledamo širi kontekst, čini mi se da je taj kontekst ukviren sa tri nerješene krize ili djelomično riješene krize, financijska kriza, ekonomska kriza i migracijska kriza. E, to su važni to ima važne i sveobuhvatne implikacije u smislu ekonomske sigurnosti, veće nejednakosti i zabrinutosti oko kulturnog identiteta. To mi sugerira odgovor na politiku u odnosu na ras, solidarnost i sigurnost i kohezijska politika igra određenu ulogu u svakom od njih. Što se tiče dimenzija solidarnosti, ako sagledamo izazove, najnoviji podaci pokazuju da e, teritorijalna socijalna kohizija nije umanjena, već naprotiv. E, ova karta na lijevoj strani pokazuje e, mogućnost korištenja kohezijskih fondova na temelju najnovijih podataka o BDP-u a u usporedbi sa trenutačnom tom kartom Više od 50 milijuna ljudi bilo bi u ovoj e, nižoj kategoriji regionalne, regionalne mogućnosti korištenja sredstava. Neki se e, e, pomiču sa razvijenih statusa na, na tranzicijski status i obrnuto. Osim toga, ovo što je već spomenuto, e, ima, postoji tu i jedan ogroman izazov e, nezaposlenosti i stvaranja radnih mjesta, osobito u Južnoj Europi gdje su visoke stope nezaposlenosti, a i ono što nas još više brine, visoke stope nezaposlenosti mladih. A uskoro ćemo imati i prezentaciju o socijalnim izazovima koja se upravo bavi tim pitanjima. Mislim da je tu i postoji jedan e, izazov same političke kohezije. Ako se nadovažemo na lekcije e, referenduma u Ujedinjenoj kraljevini prošle godine, uzroci i čimbenici su nešto o čemu se i dalje raspravlja, no ovaj grafikon na desnoj strani je zanimljiv jer pokazuje odnos između udjela glasova, onih koji su za E, odlazak iz Europske unije i koliko te osobe zarađuju po satu. Znači oni koji zarađuju manje, koji su siromašniji će vjerojatnije glasovati za izlazak. E, naravno, jedan od čimbenika za Brexita i implikacije, odnosno učinak e, ne te nejednakosti i manje povjerenje u institucije da se riješe ta pitanja. Jedna od e, rečenica koje smo često čuli jest da nikoga nije briga za ovakva mjesta. Naravno, i tu su i drugi čimbenici, ali nejednakost, takva socijalna nejednakost je dio te mješavine. Ako pogledamo ponašanje glasovanja na referendumima ili izborima u drugim zemljama, nejednakost je važan čimbenik koji naglašava E, obrazac glasovanja i to je dio jedne šire priče gdje se ljudi osjećaju e, izostavljeni od strane različitih aspekata demografskih promjena i povjerenja u institucije. Znači politička kohezija i teritorijalna dimenzija je važno pitanje. Kohezijska politika može biti e, samo dio i E, rješenja za izazove s kojima je Europska unija suočena. No, s obzirom na prirodu teritorijalnih razlika o kojima sam govorio, čini mi se da postoji e, veća potreba za europsku opredjeljenost prema solidarnosti koja će prepoznati e, potrebu za odgovorom za teritorijalnom jednakošću ta kohezija treba podržati cilj solidarnosti, treba podržati i šire strukturne reforme i rast, ali i dati veći naglasak teritorijalnoj dimenziji, naglašavanju e, njezine uloge kao politike koja se temelji na mjestu i treba dati snažnije, e, dati veći fokus na teritorijalne izazove. E, tu je i poveznica sa ovom raspravom, kao što sam spomenuo, raspravom o ekonomskom upravljanju. U nekim dosadašnjim raspravama argumentiralo se da kohezijska politika treba biti aktivnija u naglašavanju i pokretanju strukturnih reformi. Naravno, treba prepoznati da kohezijska politika to već sada čini, Neke dvije trećine e, preporuka e, relevantnih za kohezijsku politiku, e, osobito na područjima kao što je tržište rada i vještina. No, postoje i određeni izazovi u odnosu na provedbu i relevantnost i koherentnost tih politika. Postoji argument da se snažnije poveže kohezijska politika i ekonomsko upravljanje no mora postojati uzajamna interakcija i veće e, priznanje u procesu semestra, teritorijalne dimenzije i doprinosa politikama. Odlazi, idem sada na drugo e, pitanje, a to je pitanje da li je potrošnja djelotvor, djelotvorna u kohezijskoj politici. Da li su ti rashodi koriste djelotvorno? Pa to je nešto o čemu razgovaramo zadnjih šest ili sedam godina. Mislim da postoje doista i dokazi da je kohezijska politika djelotvorna. Postoje i istraživanja koja su pokazala pozitivne rezultate i pokazuju da e, je, e, postoji veća dodana vrijednost u odnosu na način kako se politika konfigurira i provodi. E, neki e, predsjednik komisije i povjerenik za proračun kada su citirali primjere što je potrebno kako bi se poboljšala orijentiranost na rezultate, primjeri su uglavnom uzeti iz kohezijske politike upravo. Jednako tako trebamo prepoznati da nije sve ružičasto. Naravno, e, nije baš sve tako djelotvorno kako bi trebalo biti i postoji nažalost variacije u odnosu na rezultate određenih politika. Dijelom je to zbog e, i dalje nekih nedostataka u kontekstu politika i institucija, politizacije e, u dodjeli resursa, osobito kod procesa odabira i pitanja administrativnih kapaciteta. I upravo tu taj eksante uvjet je nešto gdje bismo mogli potaknuti institucionalnu reformu. E, temeljem nekih ranih studija koji su se bavili ovim pitanjima. Postoje argumenti oko zadržavanja uloge tih uvjetovanosti u buduće, ali mi moramo naučiti nešto iz ovog prvog iskustva, prvog kruga iskustva. Znači potrebno je osigurati relevantnost strukturnih investicijskih fondova, e, njihovu primjerenost u nacionalnom kontekstu, održivost, što znači da E, to oni moraju proizvesti trajne promjene u smislu politika i mora postojati e, funkcionalno sankcioniranje i potrebno je izgraditi veće administrativne kapacitete. Moje treće pitanje je bilo da li je politika, ta politika bliska građanima i tu bi odgovor mogao biti i da i ne. Mi vidimo vrlo visoku razinu svijesti u kohezijskoj politici, vidimo da se u nekim zemljama kohezijska politika doista cijeni, no u drugim zemljama to nije tako. Der Spiegel, njemački e, časopis e, koji je vrlo značajan i utjecajan i koji je e, objavio brojne kritičke članke o kohezijskoj politici zadnjih nekoliko desetljeća, u nekom novijem izdanju rekli su da u Europi e, novac teče iz Brisela u tisuće ideja i projekata, no zašto nitko ne prepoznaje e, da je taj novac iz Brisela dobra stvar? Promjena percepcije je teška, no e, vrijedi se reflektirati odakle zapravo dolaze te percepcije. Djelomično to dolazi i same prirode rasprave o proračunu. E, neke zemlje e, vole e, naglašavati da da rashode komisije treba samo smanjiti jer su oni loši. Onda se postavlja i pitanje kompetentnosti komisije i učinkovitosti potrošnje, odnosno rashoda Europske unije. A ako se pozabavimo tim raspravama, one bi trebale i odraziti koje su posljedice i ton koji se koristi. No imamo tu i izazov komunikacije i kako e, poboljšati komunikaciju e, u odnosu na kohezijsku politiku. Prvo je pitanje da li je ta potrošnja dovoljno fleksibilna da odgovori na nove izazove. A to je, to, to je nešto što je teško za kohezijsku politiku zato što postoje argumenti da jedna od e, E, njezinih prednosti jest da je to dugoročna razvojna politika i e, njezina predvidljivost i dugoročni fokus je jedna od njezinih prednosti, no mi trebamo prepoznati potrebu da odgovorimo na izazove koje se pojavljuju. Imamo određenu, e, određeni niz opcija kohezijske politike da se ugradi veća fleksibilnost na razini programa, nacionalnoj razini ili europskoj razini. Tu postoje određene prednosti i nedostaci. U smislu postoje li spremnost na različitim razinama da se preusmjeri financiranje i e, da se vidi koja je dodana vrijednost na europskoj razini. Imali smo i u prošlosti nekih iskustava iz eh, od 96. do 99. imali smo nekih prilika promijeniti programiranje, imali smo iskustva sa rezervama u razdoblju 2000. do 2006. Zatim imamo i naravno iskustvo iz razdoblja 2007. do 2013 eh, gdje je Europska unija dala mogućnost fleksibilnosti u promjeni programa kao odgovor na krizu. Iskustva su miješana. Ja bih rekao da možda najprimjereniji način fleksibilnosti je da postoje rezerve u e, toj politici na razini Europske unije. Možemo pogledati i primjere <clears throat> e, inicijativa na razini zajednice, kao što je to bilo u 90-ima, gdje je bilo pozitivnih iskustava na koje se možda treba nadovezati. I završno pitanje je E, je li te rashode lako, da li je lako njima upravljati i to je doista ahilova peta kohezijske politike jer e, to doista što se administracije upravljanja tiče dakle nije niti jednostavno niti e, učinkovito i to je nešto na čemu se doista sada radi zadnjih godina. E, gdje nastaje ta složenost? Pa djelomično je to e, izazov tih 26 godina politike koja je uvela često iz dobrih razloga sloj na sloj na sloj pravila e, koji naravno predstavljaju izazov kod provedbe za nacionalna i regionalna tijela. A dio te složenosti dolazi iz onog začaranog kruga, kontrola i, i složenosti gdje mi počnemo sa nekom određenom kritikom e, vezano uz, prekomjerne e, stope grešaka i naravno to je sve jako legitimno kad e, se uzme u obzir odgovornosti, ali te stope grešaka onda završe u novim regulatornim zahtjevima i onda to potiče države članice da E, zatraže e, više smjernica od komisije i to vodi novim procedurama i naravno svaka takva promjena vezana je uz e, rizik i to doprinosi još i većoj stopi grešaka. Razbijanje tih ciklusa nije jednostavno Mislim da će Mori Gilan e, nešto govoriti o tome. No čini mi se da se pitanja pojavljuju na dvije razine. Jedna razina je pojednostavljenje pravila i tu se vode rasprave o tome da, da postoje i jedan set pravila, pojednostavljene troškovne opcije i tako dalje. Sve to može e, biti značeno u smislu provedbe tih financiranja, no možda to nije dovoljno za države članice koje, u kojima su dodijeljena sredstva mala, gdje onda možda misle da troškovi i benefiti kohezijske politike se mijenjaju, odnosno da trošak administracije zapravo je takav da je veći od samo, same koristi od tih sredstava. E, tu trebamo razmišljati da li je potrebno za neke države članice imati još jednostavnije modele upravljanja, pogotovo one koje su ocjenjene kao nisko rizične možda da i ugovaranje bude temeljeno na rezultatima, da se oslanja na nacionalnim pravilima, na nacionalnoj reviziji, iako naravno e, mora postati sukladno sa pravilima za korištenje državnih potpora odnosu na to kako ta, e, se ta jednostavna, e, naravno nije lako te možda jednostavne naslove provesti u praksu. Ja bih rekao da ključno pitanje za kohezijsku politiku spada u ovih pet e, naslova. A to je, postoji li potreba da se osnaži teritorijalna dimenzija, da se više usredotočimo na pitanja nejednakosti, da li je potrebna snažnije usklađivanje ekonomskog upravljanja i kohezijskih politika na temelju relevantnosti i povezanosti. Da li postoji potreba da se prilagode e, uvjeti kako bi se poboljšali rezultati, kako poboljšati komunikaciju o, kohezijskoj politici, postoji li potreba za za povezivanjem tih e, politika da li su europske pričuve najbolji način za tu fleksibilnost i postoji li argumentacija za diferencirani pristup upravljanju ovim fondovima. Hvala vam. Hvala vam, profesore vrlo snažan početak naše radionice. Sada ćemo nastaviti sa sljedećim izlaganjem integrirano korištenje europskih strukturnih fondova za bavljenje socijalnim izazovima. Ovdje imamo dva govornika, gospodina Levelea i gospodina Brinjanija. Izvolite. Zamolim bih vas također da ne budete predugi kako bismo imali vremena za raspravu. Hvala vam, dobro jutro svima, daću sve od sebe, moje ime Nikola Brinjani, ovdje sam sa svojim kolegom Fransom Leverleom, kako bih vam izložio preliminarne zaključke studije koje još u tijeku o integriranom korištenju o europskih fondova za strukturne investicije kako bismo se pozabavili socijalnim izazovima. Za početak ću početi sa svojim izlaganjem potvrđujući ponovno neke od e, podataka koje smo čuli od našeg kolege malo čas, ali iz malo drugačije perspektive. Dakle, koje je trenutno stanje Europske unije što se tiče socijalnih izazova? Moramo reći da kao referencu koristimo pokazatelje Eurostata koji mjere socijalnu isključenost. Smatramo to korisnim zbog toga što ne mjeri samo siromaštvo, razinu siromaštva, već i poteškoće u pristupu e, radu i određene e, nedostatke materijalnih dobara. Te statistike pokazuju kakva je trenutna situacija Europske unije i najažuriraniji podaci dolaze upravo iz Eurostata. Možda možete na temelju ovog grafikona vidjeti plava linija pokazuje kraj 2015. gdje je oko 118 milijuna europljana bilo u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti. Broj, kao što graf pokazuje, se smanjuje. Broj ljudi koji su u opasnosti od siromaštva se smanjuju s obzirom na vršnu vrijednost iz 2012. No, ako svejedno razmotrimo početne ciljeve i strategije Europa 2020. vidimo ju crvenu liniju ovdje. Iako se trenutni trendovi potvrde, krajem 2020. vjerojatno ćemo imati oko 110 milijuna stanovnika koji će biti u opasnosti od siromaštva. A to više ili manje predstavlja 14 milijuna osoba više nego što se očekivalo. To je situacija što nam još statistika govori. Ova opasnosti osobito su e, relevantne vezno uz pojedine kategorije. Dugoročno nezaposleni, niskokvalificirani radnici, žene, djeca, mladi, etničke manjine, ljudi sa invaliditetom i kroničnim zdravstvenim problemima i za krajno, ne najmanje važno, migranti. Nadalje, statistike također daju naslutiti da općenito govoreći problemi vezani uz socijalnu isključenost se nadovezuju na složene teritorijalne obrazce. Kao što smo već raspravljali, imamo određene zemlje, teritorije gdje su izazovi pretežno koncentrirani u ruralnim područjima, dok imamo i situacije u Europi gdje su također ovi problemi koncentrirani u gradovima. Ono što se pokazuje na temelju statistika je također da u slučaju konkretnih problema poput migrantskih grupacija, gradovi su ona mjesta gdje se e, koncentrira većina problema. Ovo su neke e, opći zaključci na temelju raspoloživih statistika. Pređimo na konkretno našu temu, temu studija, a to je kako je trenutni odgovor koju ESIF trenutno nudi daje ovim izazovima. Kao što znate, jedan od 11 tematskih ciljeva izravno se bavi problemom izazovima socijalne isključivosti, isključenosti. Dakle, postoje interes u investicija u projekte koje smanjuju socijalne razmjere i postoji mogućnost izbora i dodjela sredstava pod tematskim ciljem broj 9. Na ovom slajdu možemo vidjeti koje su dodijeljena sredstva za 2014. do 2020. Kao što vidimo, oko 63 milijarde eura dodijeljeno je pod tematskim ciljem 9, što nije e, prvi tematski cilj nije prioritet jer su veća sredstva dodijeljena drugim, ali još uvijek to je oko 14% ukupnog proračuna koji je namijenjen upravo izravnoj borbi protiv socijalne isključenosti. Zanimljivo je također reći da ovi fondovi nadlaze samo iz SEFA, a socijalnog fonda, već i dolaze iz ERDF-a i e e a Dakle, to je također pod tematskim ciljem. Devet, što nas dovodi do naše konkretnog pitanja, odnosno temelja studije, a to je kako se prema trenutnoj regulativi nude mogućnosti tijelima nadležnim za EFIS da integrirano koriste raspoloživa sredstva. Primjerice da slože pripreme integrirane aktivnosti koje se financiraju iz više od jednog fonda ili da svoje inovativne alate za provedbu teritorijalnih aktivnosti ITI ili da se pozabave mogućnostima da koordiniraju ESIF sa drugim europskim instrumentima. Dakle, koje su tu mogućnosti da se usvoje integrirani pristup te kako to reagira na socijalne izazove? Ponavljam, studija je još uvijek u tijeku, no ono što se za sada pokazalo kao analiza je da pružanje ovih sredstava čini se koriste mnoga tijela kako bi se omogućila dodatna sredstva, financirali dodatni projekti koji čak i ako se izravno ne bave tematskim ciljem devet pitanjima socijalne isključenosti su i dalje relevantni za stvaranje jednog pozitivnog učinka u smislu smanjenja razlika. Tipični primjeri su primjerice projekti koje financira ESF, ali i e RDF primjerice za financiranje aktivnosti pod tematskim ciljem 8. Dakle, pruženje više usluga ciljnim skupinama kako bi dobili pristup radu. Drugi primjeri su možda iz EAFRD-a, primjerice mali infrastrukturni projekti kojima se smanjuje isključenost u ruralnim područjima. Također primjećujemo da u nekolicini slučajeva kada se provode ITI-ovi, EARDF primjerice koristi aktivnosti koje su usmjerene smanjenju konkretnih problema vezanih u socijalnu isključenost. Nadalje, za neke zemlje također primjećujemo prisutnost koordinacijskih mehanizama koji postoje kako bi se osigurala koordinacija između raspoloživih ESIP sredstava i drugih europskih instrumenata koji se bave problemom isključenosti primjerice Fond za migracije i integracije. Jedna od najzanimljivijih stvari je zaključak da u velikom broju slučajeva gdje su se koristile inovativne aktivnosti u kontekstu urbanog razvoja i financirale kroz RDF, te aktivnosti su izravno usmjerene na konkretne probleme socijalne isključenosti. To se primjerice događa pod financijskom inicijativom ERDF-a i e urbane inovativne aktivnosti, koje financiraju nekolicinu projekata usredotočenih na konkretne probleme vezane e, uz socijalnu isključenost. Zaključno, neki od ključnih rezultata naše studije su sljedeći više dimenzionalna karakteristika, odlika, socijalna isključenost potvrđuje se kroz činjenicu da u nekolicini slučajeva ESIF fondovi pružaju odgovore na te probleme ulažući u jedan široki opseg različitih e, politika. Drugim riječima, ta e, odlika ESIF politika koja pokriva više ciljeva čini se da se poklapa s karakteristikom, karakteristikama socijalne isključenosti. Nadalje, naše analize potvrđuju i taj složeni teritorijalni obrazac u smislu da se programi usredotočuju na probleme socijalne isključenosti s jedne strane više na ruralna područja, a s druge strane na projekte u velikim gradovima. I za kraj, za vas je možda to očito, no u nekim slučajevima također promatramo kako za lokalne, regionalne i nacionalne vlasti odluka dodjele ili preraspodjela sredstava kako bi se njima direktno bavili problemima vezanim uz socijalnu isključenost mogu biti izazovni zbog opće razine prihvaćanja od strane građana tijelo nadležno za EFIS, dakle morao raditi unutar određenog proračuna i odluka da preraspodijela sredstva za primjerice tematski cilj broj 9 znači da se mora vjerojatno smanjiti sredstva za druge ciljeve. Dakle, pokušali smo vam pružiti određene informacije za vašu raspravu na dolazeću, možda ne samo načelno o kohezijskoj politici, već više usredotočeno upravo na ovo pitanje kako povećati korištenje ESIF fondova za bavljanje socijalnim izazovima i kako se to može osnažiti, kako se upotrebljivost ovoga može pojačati. Zacijelo se pokazalo na temelju naše studije da osnažujući multidimenzionalne odlike fonda ESIF možemo omogućiti nadležnim tijelima da ulažu i u projekte koji će se baviti izazovima socijalne isključenosti. Dakle, bilo koji oblik podrške koji se može pružiti, primjerice za i TI, CLD ili slično, je dobrodošla. Možda ću ponoviti nešto što je profesor Bakle već rekao, ali pojednostavljivanje i fleksibilnost fondova je od značaja. Dodatna sredstva se mogu ponuditi za podržavanje projekata protiv socijalne isključenosti kako bi sam fond bio fleksibilniji. Također, mogućnost za primjerice ponuditi pojednostavljene mogućnosti koje su smjerene na konkretne aktivnosti koje se bore protiv sočnosti socijalne isključenosti mogu biti razmotrene kao jedno rješenje za korištenje ESIF-a, ne samo da se fondovi provedu jednostavnije i brže, već da pruže veću transparentnost i vidljivost aktivnostima koje se poduzimaju. Imajući na umu dakle, te načelne probleme vezane uz prihvaćanje građana, tih novih investicija za neke ciljne skupine stanovništva, na koje najviše utječe socijalna isključenost, daljnja podrška sa razine institucija Europske unije bi mogla biti korisna u smislu naglašavanja važnosti pojedinih tema, prioriteta i ciljeva, jer tako bi pomogli lokalnim i regionalnim tijelima vlasti da lakše preuzmu sami odgovornost preraspodjele fondova. Snažnija uključenost lokalnih dionika, kada se provode europski instrumenti, također može provedbu projekata na terenu učiniti jednostavnijom. Given the relevance of these innovative initiatives, s obzirom na relevantnost ovih inicijativa u kontekstu urbanog razvoja, također mm, pri financiranju inicijativa potrebno naglasiti usredotočenost na probleme socijalne isključenosti, jer tako ćemo pripomoći pokretanju dodatnih projekata koji bi se bavili e, izazovima koje sam opisao na početku našeg izlaganja. Eto, ako imate bilo kakvih pitanja, na raspolaganju smo vam. Thank you, thank you very much. Now we continue with... Hvala. Sada nastavljamo sa sljedećom prezentacijom. Potpora europskim strukturnim investicijskim fondovima, e, e, europskih strukturnih investicijskih fondova provedbi preporuka po zemljama u državama članicama. Gospođa Andrijana Sukova Toševa je ovdje u pratnji gospodina Andreja Čifolilija. Izvolite, dajem vam riječ, slobodno odlučite kako ćete si međusobno podijeliti vrijeme koje imate na raspolaganju. Hvala gospođo predsjednice, ja ću govoriti minutu, a zatim će Andreja predstaviti studiju. Dozvolite da samo kažem nešto o kontekstu. Pokrenuli smo 11 studija sa glavnom upravom Regio kako bismo vidjeli kako funkcionira trenutačna provedba i vidjeli što se može učiniti u budućnosti. Dosad smo završili e, pet studija, šest tih je još u tijeku, a ova se bavi zapravo korištenjem europskih strukturnih investicijskih fondova, e, provedbi preporuka po zemljama. Finalizirat ćemo je u ožujku i sada ćemo kratko dati preliminarne napomene. Također imamo i studije koje trebaju završiti vezane uz simplifikaciju, dakle pojednostavljivanje financijskih instrumenata, usklađivanje među različitim e, instrumentima i fondovima, potporu proračunu i rezultati tih svih studija studija bit će zapravo korišteni za pripremu dokumenata Europske komisije za financiranje nakon 2020. godine. Pripremamo također i e, rezultate koji bi trebali biti korišteni za provođenje studija učinkovitosti u učinkovitosti i e, pripremu dokumenata za provedbu za razdoblje nakon 2020. Što se tiče ove studije, prvo smo željeli vidjeti kako i jesu li ESI e, fondovi e, pridonijeli provedbi preporuka po zemljama, te kako se to može iskoristiti za razdoblje nakon 2020. godine. Naša analiza je pokazala da 75% strukturnih izazova koji su prepoznati, koji traže investicije, mogu e, biti e, poduprijeti sredstvima iz europskih strukturnih investicijskih fondova. Dakle, to je dobar e, temelj, samo 30% izazova, strukturnih izazova ne mogu dobiti potporu iz ovih fondova zato što imaju drugačije ciljeve. Također, smatramo da treba nastaviti sa usklađivanjem europskog semestra i preporuka po zemljama to je nešto što se svakako preporuča. Čula sam vrlo zanimljive ideje o tome kako se možemo nositi s izazovima u budućnosti i ovaj današnji seminar je nama također važan zato što e, nam pomaže da promišljamo cjelovitu sliku u budućnosti. Imat ćemo e, čitav niz sastanaka u različitim forumima kako bismo raspravili najbolji mogući način za osmišljanje zakonodavstva i kako bi ono bilo što jednostavnije za provodbu. Sada će gospodin Čifolili predstaviti studiju i rezultate. Dobar dan, dame i gospodo. Zovem se Andrea Čifolili. Dolazim iz istraživačke organizacije koja svoje sjedište ima u Rimu i E, provodimo studije za Europsku komisiju kao i nacionalne i regionalne vlasti te Europski parlament. Ja ću preskočiti uvodne napomene budući da je gospođa Sukova e, vrlo precizno odredila e, okvire i ciljeve naše studije. Prijeći ću odmah na sam sadržaj prezentacije kao sastavni dio europskoga semestra preporuke po zemljama ili takozvani csr daju zapravo godišnji savjet e, skrojen po mjeri za države članice. U ovoj studiji smo se zapravo usredotočili na povezanost preporuka po zemljama sa strukturnim reformama i posebice onaj dio koji je relevantan za ESI fondove. Preporuke po zemljama e, svake godine e, se spominju u e, godišnjem pregledu rasta i u izvješćima po zemljama. To je zapravo detaljni, detaljna analiza konteksta i izazova s kojima se države članice trebaju suočiti. Kada govorimo o strukturnim izazovima, govorimo također i o preporukama po zemljama i o dodatnim potrebnim reformama iz izvješća po zemljama. Kao što smo ranije rekli, glavni ciljevi studije je, su zapravo procijeniti mogu li strukturni izazovi koji su prepoznati u europskom semestru biti uzeti u obzir u razdoblju od 2014. do 2020. kao sastavni dio programa, te vidjeti koje pouke se mogu izvući kako bismo ih primijenili u razdoblju nakon 2020. Mi smo se s e, uglavnom usredotočili na razdoblje između 2012. do 2015. što su zapravo godine koje su najrelevantnije za pripremu operativnih programa za razdoblje od 2014. do 2020. Pronašli smo više od 1500 strukturnih izazova u Europi, dvije trećine tih izazova, oko 1095 e, e, mogu se smatrati relevantima u kontekstu ESI fondova. Način na koji su ti izazovi formulirani razlikuje se od države članice do države članice i to itekako se razlikuju. Dakle, 50% preporuka se zapravo djelomično ili u potpunosti e, ponavljaju u cijelom ovom razdoblju. Dakle, u prosjeku 50% tih preporuka svake godine u određenoj mjeri ponavljaju izazove koji su prepoznati u prethodnim godinama. Stoga, iako je semestar zapravo godišnji proces, u stvarnosti preporuke se tiču dugoročnih problema viš manje od jedne trećine ukupnog broja strukturnih izazova treba promjene u regulatornom okviru, primjerice nove zakone, nove propise, a isto tako slični broj izazova traži investicije, primjerice investicije u promet, energetiku, E, tržište rada, e, strukturu vezanu zaštitu okolišta. 47% traži mješovit te promjene koje uključuju investicije promjene u regulatornom okviru. Dakle, ako pogledamo ovaj plavi crveni dio u dijagramu koji vidite na slajdu, možemo reći da više od 73% svih preporuka u određenoj mjeri traže investicije, a e, ESI fondovi imaju potencijal u tom smislu iz njih se može zapravo koristiti sredstva koja bi mogla dati doprinos rješavanju ovih izazova. Što se tiče distribucije strukturnih izazova po političkim područjima, možemo vidjeti da aktivne mjere za tržište rada i industrijske mreže su najčešće spominjane teme. To je nešto što se tiče industrijskih kapaciteta i potpore poslovnim inovacijama. Primjeri aktivnih strukturnih izazova vezanih uz aktivne mjere tržište rada uključuju sudjelovanje na tržištu rada, integriranje mladih u tržište rada i sl. Što se tiče izazova industrijskih mreža, oni uključuju potporu učinkovitosti, konkurentnosti u području energetike, digitalne infrastrukture i usluga kao i prometa. što smo pronašli vezano uz usklađivanje ESI fondova i strukturnih izazova. Od e, dokumenata o stajalištu do operativnih programa koji se bave strukturnim reformama, vidimo da je zapravo europski semestar bio polazište za odabir prioriteta, posebice kada se radi o Europskom socijalnom fondu i Europskom razvojnom fondu. Postoji visoka razina usklađenosti između pitanja koja se spominju u Europskom semestru i političkih područja kojima se bave ESI fondovi. Međutim, Europska unija mora se pobrinuti da ta usklađenost ne bude samo mrtvo slovo na papiru, već da dovodi do rezultata u konkretnim reformama koje će se provoditi na terenu. Sažmimo koje su specifične značake ova dva politička pristupa? Europski semestar je godišnji proces, no u praksi preporuke kao što smo vidjeli neprestano se ponavljaju i zapravo traže dugoročne reforme. Tri do pet godina je nekako minimum. Trenutačno strukturni izazovi su dosta neprecizno definirani, vrlo često nema ciljeva, e, preciznih ciljeva i nije sasvim jasno kako bi države članice trebale ići u smjeru ispunjenja tih ciljeva. S druge strane, e, europski strukturni investicijski fondovi imaju dugoročne ciljeve, zadaće i e, odgovornosti u posljednje vrijeme koriste se za e, hvatanje u sa negativnim posljedicama krize. Dakle, pokušavaju se zadržati e, otvorena radna mjesta ili otvoriti nova. Pokušava se e, zadržati na životu poduzeća koja su snažno bila pogođena krizom. Također, vrlo je važno spomenuti da je kohezijska politika teritorijalne naravi i nije nužno koherentna strukturnim izazovima koji se tiču cijele zemlje. Dakle, da bi se postigla ravnoteža između ta dva politička pristupa, potrebno je mnogo raditi. S jedne strane imamo e, subsidijarnost, e, više razinsko upravljanje, e, ulogu partnerstava i ključno definiranje partnera. S druge strane imamo takozvani pristup od ozdgo prema dolje, semestralni proces koji je prilično zahtjevan. Da bismo postigli efikasnije usklađivanje, E, može se predložiti određene prilagodbe isto tako u e, procesu europskog semestra kao i u procesu koji se tiče ESI fondova. Evo nekoliko konkretnih prijedloga za razdoblje programiranja nakon 2020. godine. Što se tiče europskog semestra, kao prvo vrlo je važno da postoji e, veća dosljednost među državama i u sadržaju strukturnih izazova. Treba imati jasnije i objektivnije ciljeve E, vrlo je važno imati i sustav e, praćenja situacije. Radi se zapravo o projektima kojima treba nekoliko godina za provedbu, tri do 5 to je zapravo vrlo pozitivan scenarij. Vrlo je važno kada se radi o kontaktu s građanima, ostvariti taj kontakt i pobrinuti se da postoji osjećaj vlasništva nad projektom. Kada se radi o DESI fondovima, treba izabrati određeni broj prioritetnih strukturnih izazova koji se mogu spomenuti u operativnim programima i treba naravno uzeti u obzir njihovu korisnost i dodanu vrijednost kako bi se postigli najbolji mogući rezultati E, tu mogu postojati jasni planovi puta koje će države članice definirati u konzultaciji sa regijama objedinjujući nacionalne i regionalne resurse. Konačna poruka koju bismo željeli postati jeste da je trenutačni pristup e, dosta funkcionalan, ali imamo mnogo prostora za poboljšanje, za postizanje sinergija između europskih politika te nacionalnih i regionalnih politika, posebice vezano uz razdoblje nakon 2020. godine. Važno je promicati osjećaj vlasništva nad projektima te aktivno sudjelovanje regije i uključenost europskih građana. Hvala. Thank Hvala lijepa. A sada nastavljamo dalje. Dajem riječ gospodinu Mariju Giondu vezanu s temu plana puta komisije za razdoblje nakon 2020. godine i kohezijski paket mjera. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. ono što je svakako mana e, s kojom se mora suočiti posljednji govornik jest e, što je vrijeme još ograničenije, međutim s druge strane prenos je to što su prethodni govornici već pokrili određeni broj tema o kojima sam ja želio govoriti. Na samome početku dao bih jedan široki okvir e, vezano uz to gdje smo mi sada u ovome cijelome procesu. Većina vas je toga svjesna, međutim čisto da zapravo damo neki pregled situacije to je tjesno povezano sa pripremom sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i to će zapravo biti široki okvir za veći broj zakonodavnih prijedloga koji će iz toga proizaći. Kao sastavni dio toga procesa održat ćemo također procjene učinka koje naravno idu ruku pod ruku sa potrebnim procesima javnog savjetovanja. Rokovi nisu još e, potpuno definirani, međutim nekoliko stvari želim istaknuti. Kao prvo, gospođa Krell je na početku rekla da imamo kohezijski forum krajem lipnja. Također, e, namjeravamo e, objaviti sedmo kohezijsko izvješće u jesen ove godine. To je dakle jedan širi kontekst eh, koji određuje našu sadašnju poziciju. Što se komisije tiče i stajališta komisije tiče, želim samo kratko istaknuti pregled eh, ulaznih stavki i eh, izvora informacija kojima se koristimo za oblikovanje buduće politike. Svakako jedno od polazišta jest pokušati izvući pouke gdje god se to može e, iz ex post evaluacija za razdoblje 2007. do 2013. godine i programa koji su provedeni u tom razdoblju. E, ta evaluacija je odnedavno dostupna. Imamo također i studije o kojima je Andreja već govorio, kao i njegova kolegica. Jedan dio tih studija je završen, neke još traju. Održali smo niz konferencije, radionice, još ćemo održati, koje su vrlo slične ovoj E, također imamo i e, radnu skupinu na visokoj razini za pojednostavljivanje, o tome ću govoriti kroz nekoliko minuta i također surađujemo sa regionalnim organizacijama te organizacijama poput OECD-a i tako dalje. E, održavamo rasprave i razmjene mišljenja unutar institucija Europske unije. Također su se održale konferencije i radili smo sa Um, većim brojem aktera vezano uz europski proračun. Također vodi se strukturirani dijalog sa um, ESI fondovima i rezultate ćemo objaviti na vrijeme. Što se tiče ovih 11 studija, možemo ih podijeliti u tri kategorije. Imali smo četiri inicijalne studije koje su se bavile programskim razdobljem 2014. Uh, do 2020. Bavile su se ex ante uvjetovanšću partnerstvima, i novim odredbama koje su uvedene i te četiri studije su završene, a izvješća su objavljena online i dostupna su. Imamo jedno konkretno izvješće za koje smo mislili da je vrlo korisno i da ga treba promotriti vezano uz učinak velikog broja pragova i studija koji postoje iz prethodnog programskog razdoblja, a čiji je cilj vidjeti e, koliki je zapravo učinak provedenih programa. Vrlo često u sklobu regulatornog procesa i kao sastavni dio pregovaračkog procesa o novim propisima e, treba objasniti zašto nam treba određeni prag, zašto nam treba granica, zašto se nešto treba primijeniti ili ne i studija e, se zapravo, ova konkretna jedna specifična studija se bavi upravo tim pragovima, ograničenjima i gornjim granicama. A isto tako imamo i studije koje se trenutno bave ocjenom učinka i oblikovanjem budućih politika. Postoji i radna skupina na visokoj razini e, koja svoj sastanak baš ima danas i koja se bavi pojednostavljivanjem. U dosadašnjim sastancima koji su održani, bilo ih je šest, bavili su se sadašnjom situacijom i mogućim promjenama i poboljšanjima do kojih može doći odmah. Posebice u ranom radu su se bavili pojednostavljenim troškovnim opcijama, pristupom e, za mala i srednja poduzeća. Veliki broj e, rezultata rada ove radne skupine je uključen izravno u Omnibus uredbu e, o kojoj će biti govore danas poslijepodne koju priprema komisija. E, neke od preporuka ne mogu se uključiti u sred e, programskog razdoblja, ali već su označene kao nešto što će biti uključeno u razdoblje e, nakon 2020. godine. Održan je i čitav niz rasprava, poput onih o kojima smo čuli od prethodnih govornika, a osnovna ideja bila je iznjedriti niz preporuka tijekom ove godine koje bi trebale poslužiti kao teme za danje rasprave. Završno želio bih istaknuti e, niz točaka koje ste vjerojatno već čuli u prethodnim prezentacijama. Radi se o opcijama i pitanjima e, koji će predstavljati ishod ovih studija. Tu je prvenstveno pitanje fleksibilnosti kao jedan od ključnih izazova u postizanju ravnoteže između dugoročnog strateškog pristupa koji je u samom srcu kohezijske politike sa zapravo neizbježnom potrebom da se reagira ili barem da se izgleda kao da se može reagirati na kratkoročne događaje. Zatim je tu cijeli ovaj e, obuhvatni dio o rezultatima i isporuci rezultata za razdoblje 2014. i 2020. i e, činjenica jest da to predstavlja izazov s kojim ćemo se morati suočiti i u razdoblju nakon 2020. godine. E, mnogo toga ćemo zapravo naučiti iz ovog sadašnjeg programskog razdoblja do 2020. Zatim pitanje ekonomskog upravljanja i strukturnih reformi. Mnogo smo čuli o tome da je potrebno osnažiti tu poveznicu. Mislim da je ključna stvar koju možda do sad nismo čuli ali ja mislim da je bitna posebice od strane komisije. Ako se ne provedu strukturne reforme, ne možemo biti sigurni da je novac koji investiramo korišten na najučinkovitiji i najvrijedniji mogući način. Strukturne reforme trebaju biti provedene i ako tome bude tako, onda će i sredstva biti usmjerena u pravome smjeru. Mislim da je to na neki način srž onoga što zapravo želimo postići. Pojednostavljivanje će se nastaviti, svi zapravo žele o tome razgovarati. Mislim da zapravo postoji jedna dihotomija u razvoju situacije. Bilo bi zanimljivo čuti što zastupnici misle o tome. Čuli smo od velikog broja regija u Europi da je paket mjera kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. prekompliciran, da ga je teško uspostaviti, ali s druge strane kažemo i nemojte ni slučajno mijenjati ništa za to razdoblje zato što je bolje, iako je paket možda loš i složen, da znamo što trebamo činiti nego da budemo suočeni sa novim promjenama i e, sa sustavom koji e, ne znamo kako funkcionira. I dakle to je jedan od izazova zapravo trebamo iskoristiti ono što smo naučili iz ovog razdoblja kako bismo poboljšali stvari u sljedećem. Povezano s time, veći broj država članica, posebice manjih korisnika, govorio je o diferencijaciji, o tome da se zapravo istraži mogućnosti da se uspostavi sustav u kojem bi bile odražene razlike e, u smislu institucija i administrativnih struktura i kapaciteta u različitim državama članicama. Kako to možemo uzeti u obzir, kako se prilagoditi takvoj situaciji? Jedan od elemenata koji se neprestano iznama ponavlja kad razgovarate s korisnicima je zapravo frustracija o čitavom nizu pravila e, koja se razlikuju, a tiču se fondovima koji su zapravo vrlo bliski i slični. Dakle, neprestano se moraju prilagođavati različitim pravilima, različitim postupcima. Ono što je važno ovdje naglasiti jest da čak i e, ESI fondovi, iako su međusobno povezani, svi oni imaju različite misije i različite prioritete, a neki od e, e, tih e, ciljeva su zapravo definirani u samom polazištu i to treba uzeti u obzir. Još jedna stvar je zapravo alternativni mehanizam postizanja odnosno isporuke sredstava i zapravo ponovno se mora nastojati maksimalizirati efekte europskog proračuna kao cjeline, a ne samo specifičnih ESI fondova. Samo u prolazu možemo spomenuti povezanost sa migracijskim fondom koji sada dobiva na važnosti. Hvala. Hvala, evo su bile prezentacije za danas, sada već znam da će biti i pitanja e, od strane zastupnika. Imamo vremena samo do 12.30. Evo, pitam vas sad koja pitanja imate i nadam se da će biti još i prilike da čujemo odgovore. Izvolite. E, da, drago mi je uključiti se u ovu raspravu o sljedećem razdoblju i o tome kako e, e, napraviti tranziciju u ovom uzbudljivom trenutku, znači sa Brexitom, sa rezultatima svega što se događa u Italiji, sa svim našim ciljevima. Mislim da i ovo situacija gdje se možemo vratiti i na naša osnovna mišljenja na političkih klubova i shvatiti ih vrlo ozbiljno. Moje pitanje je sljedeće. Mi smo u Lisabonskom ugovoru uključili teritorijalnu koheziju. I ako e, sada ja to pratim e, dobro, to je bio jedini doprinos. I ako razmišljamo o budućoj koheziji, možete li se osvrnuti na tu dimenziju? Nije bila tako snažno zastupljena u šestom kohezijskom izvješću. Ja mogu možda reći da to povezivanje Europe u e, manje i više razvine regije putem suradnje, znači transregionalne, interregionalne, međuvladine suradnje. To je dosta važno i tu imate odnos i sa drugim instrumentima kao što je obzor 2020. Ja želim vidjeti više toga, jer ući dublje u pitanja kohezije i onda na kraju u Europi imati vrlo fragmentirano donošenje odluka, to je prilično loše. Znači, koji je doprinos kohezije našoj eh, konkurentnoj solidarnosti, našoj solidarnosti 3.0? koja je mnogo više orijentirana prema rezultatima, a ne filozofiji. Znači, održiva Europa, rast, radna mjesta i tako dalje. Koji doprinos kohezije tom općem master planu Europe? <clears throat> I tu su, su moje dva pitanja. Ja mislim da kohezija možda može biti i snažnija nakon Brexita. Odnosno, potreba za kohezijom će biti snažnija. Jer Europa ne može biti fragmentirana. Neće biti fragmentirana, trebaju, trebamo jedni drugi. Znači tu postoji jedna e, prilika, ali e, ne toliko znati više o koheziji i povezivanje sa drugim instrumentima, već razumijevanje svega o čemu ovdje raspravljamo, EFSI i drugi instrumenti, i kako je to sve povezano. Znači, moje pitanje je oko teritorijalne dimenzije i sinergije sa drugim instrumentima. Ja očekujem da će nas to osnažiti u političkoj raspravi. Hvala. Hvala. Nastavit ćemo s raspravama dok ćemo raditi na našem izvješću, na vašu inicijativu. Drugi komentare. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala i svim predavačima na zanimljivim doprinosima i što ste nam podijelili te dokumentaciju, to je važni doprinos našoj eh, raspravi i eh, kolegici Vesval želim da što brže ozdravi. Ovo su važni ciljevi ovog izvješća i cijele rasprave oko budućnosti kohezijske politike s jedne strane imamo tu jačanje teritorijalne dimenzije koja se temelji na Lisabonskom ugovoru, ali i ekonomsku i socijalnu koheziju, odnosno nadladavanje i umanjivanje regionalnih različitosti. E, lijepo ste to rekli oko solida karaktera solidarnosti kohezijske politike, a i mislim da se o tome i radi i kod pitanja budućnosti kohezijske politike. Znači da ne izgubimo taj solid, karakter solidarnosti, već da ga očuvamo. Profesor Bachler je lijepo nabrojao i socijalnu dimenziju i sigurnost e, ciljanja kohezijske politike, kod pitanja e, suzbijanja nezaposlenosti, siromaštva, društvene izolacije i tako dalje. Ja bih željela ukazati na još jedan aspekt. Svi znamo iz često kohezijskog izvješća da u nekim regijama Europe investicije kroz strukturne fondove su djelomično i bile jedine javne investicije usmjerene na suzbijanje krize, pa svakako ih ne treba zanemariti. Osim toga, komisija je jasno naglasila jačanje povezanosti kohezijske politike s makroekonomskih uvjetovanostima a e, to je bitno i zato što ovdje imamo eklatantno proturječje u ciljevima kohezijske politike. S jedne strane imamo naravno taj važan cilj, povezanost sa ciljevima Europe 2020, zaštita klime, smanjenje siromaštva, smanjenje e, broja e, mladih koji napuštaju školu i tako dalje. A Imamo i samu kohezijsku politiku, znači 11 ciljeva koji se bave socijalnom dimenzijom, a s druge strane imamo proturječje u praksi da pak stabilnosti i rasta i konsolidacijska politika Europske unije jasno ide u drugom smjeru, odnosno ima druge efekte u državama članicama i mi naravno isto bismo željeli da to bude snažnije vezano uz makro, odnosno gledamo kritički na tu povezano sa makroekonomskim uvjetovanostima. Što se tiče potreba za strukturalnim reformama, kod jačanja e, tih elemenata mi imamo snažnu potrebu za strukturalnim reformama E, dosta se govori o pojednostavljenju, fleksibilnosti i tako dalje. Osim toga želim naglasiti da nam je potrebna jača borba protiv korupcije, jača borba protiv te kvote grešaka, snažnija transparentnost. A i jučer smo već raspravljali o tome da ovo izvješće priprema izvješće o jačanju vidljivosti i principa partnerstva, e, znači između e, lokalnih, regionalnih tijela, ali i socijalnih partnera. Moje pitanje je vrlo konkretno, ako možete odgovoriti na to pitanje. Prva dva govornika su se osvrnula na socijalnu dimenziju koja nam je jako važna. Što bi bilo sa svim onim prijedlozima koji je za vas najvažniji strukturalni prijedlog? koji naglašava strukturalni karakter kohezijske politike, osobito socijalne dimenzije, kako bi ta kohezijska politika još bila bolje i učinkovitije usmjerena na ciljeve suzbijanja siromaštva e, uopće i općenito na socijalne ciljeve. Hvala, gospođa Damato. Zahvaljujem. Ja imam neka pitanja, ali i komentare. Prvi e, govornik je govorio o referendumima na koje potencijalno utječe ekonomski i socijalni status građana koji su glasovali. Ako on govori o najnovijem referendumu, o ustavnim reformama u Italiji, tu se ne slažem. Jer ako pogledamo e, regije e, na sjeveroistoku, Ligurija i tako dalje, gdje je ekonomski i socijalni status vrlo visok, to ću istaknuti. Niški status ne znači niska razina kulture. Ljudi su e, u stanju primjereno odgovoriti na pitanje koje se postavlja na referendumu. Ustavne reforme e, bi doista naštetile talijanskom ustavu. Što se tiče problema kohezijske politike i politizacije u dodjeli resursa, na što mislite? Je li mislite na korupciju ili na što? objasnite, molim vas. U cijelosti se slažem sa potrebom da se usredotočimo na borbu protiv socijalne isključenosti, da se postigne veće pojednostavljivanje i da se poveća multidimenzionalni pristup u CLD-u i ct u ne želim da me se pogrešno razumije, ali ne bismo se trebali previše usredotočiti na pitanje migranata. E, postoji tu jedna cijela priča e, da je to tu kako bi se premostio jaz između manje i više razvijenih regija. Naravno da sad tu dolaze u obzir i pritisci od e, imigracijskih tokova koji će možda pogoršati razinu razvoja, ali mi moramo naravno uključiti sve države članice u to pitanje, a ne koristiti kohezijske fondove kako bismo se time bavili. Kolega koji je govorio o tome da se usredotočimo na e, formiranje strukturnih fondova i na potrebe poboljšanja administrativnih kapaciteta, i na to da javna uprava bude učinkovitija. Naravno, tu ne vidim nikakvih problema, no ako ćemo sada se uplitati u države članice i utjecati na njihove pitanja obrazovanja, tržišta rada, privatizacija i onda si moja stranka Pokret pet zvijezda je apsolutno protiv toga. I e, tu mislim da je to teško to nadzirati. Ako sam dobro razumjela komisiju, komisija je izrazila e, vrlo jasno svoje zabrinutosti, ja govore o jačenju veze sa europskim semestrom, no nisam čula nikakve želje da se govori o makrokondicionalnostima, i o članku 23. Mi e, čekamo to izvješće, najavljivano izvješće. Često sam rekla kolegama, ono je trebalo biti objavljeno, treba biti objavljeno ove godine i budući da sada imam riječ, evo pitam kada će to izvješće biti objavljeno i podneseno u parlamentu i vijeću. Gospodin Guculino. Interesante mm, mole anche di documentazione che c'è. Zahvaljujem. E, impresionirao me ovaj niz dokumenata, e, hrpa dokumenata koju imamo pred sobom. E, imamo dosta posla pred sobom, posao u odborima, na, u različitim forumima parlamenta i trebamo slušati naravno i što nam naši različiti izborne jedinice i teritoriji govore. Dosta je tu posla. No, dva su pitanja o kojima bih želio naglas e, razmisliti i vidjeti kako za vrijeme možda ovog posla se možemo pozabaviti tim važnim pitanjima. Prvo je poglavlje koje uopće nije spomenuto u toj dokumentaciji, a to su resursi. E, udaljili su se od ideje da trebamo e, brisati kohezijsku politiku. E, imali smo period u cijeloj toj europskoj raspravi gdje je izgledalo kao da postoji neka vrsta zadržavanja europske politike dosta je bilo članaka po novinama i časopisima koji su E, e, tražili da se riješimo te politike, a sada imamo paradoksalnu situaciju da je situacija obrnuta. Mi sada tražimo od kohezijske politike da odradi sve. Meni je drago, s obzirom da sam ja zagovornik kohezijske politike, mislim da je e, ta cijela rasprava u prošlosti bila promašena jer su to neke politike koje su jako dobro nadzirane e, i procijenjene u Europi i naravno to je nešto što privlači ulaganja izvana. Ako e, smo imali, ako bismo imali slični nadzor na financijskim tržištima, to bi bilo jako dobro. Ja se slažem da ova rasprava e, treba ponovo otvoriti, da trebamo sagledati što je to što ova politika može postići sa resursima koji su na raspolaganju u kohezijskoj politici, a time mislim i na buduće resurse, a u svjetlu budućeg Brexita gdje ćemo imati jednu državu manje, pitamo se da li su ti e, resursi dovoljni za rješavanje ovih e, vrlo, vrlo teških pitanja. I trebamo provesti raspravu o čemu se tu zapravo radi, ne samo povezano sa europskim semestrom i strukturnim reformama i različitim kohezijskim politikama, u pluralu, dakle, već e, moramo razgovarati i o cijeloj toj mašineriji koja bi prestala ili koja bi zapravo zaustavila e, kohezijsku politiku u, u izgrađivanju tih razlika među regijama, a za to bi upravo trebala služiti. Mislim da smo u prošlosti radili neke greške, e, smanjili smo sufinanciranje, e, e, i onda se to ponekad značilo da, da ponekad su samo i poslala sredstva zajednice i čak do 95% cijelog ulaganja, znači sufinanciranje praktički bilo nepostojeće nije postalo taj neki element eh, do, dodane, znači dodan, dodane kvalitete koju dodaje sama država i to se sve temelji na 380 milijardi koji su na raspolaganju u europskom proračunu. Je to dovoljno? Ja mislim da nije. Ako kohezijska politika treba ispuniti sve te izazove koje smo upravo spominjali, onda mislim da moramo iskreno razmišljati o svim tim stvarima ono što ja zovem dvostruka simetrija. Eurozona i veze i odnosi između eurozone i ne eurozone, jer ako želimo izglediti razlike, ispeglati razlike, treba će nam dosta vremena, jako puno vremena. više od svakako od onog vremenskog okvira koji nam je na raspolaganju za kohezijsku politiku. Ja bih rekao pokrenimo ovu raspravu. Ja sam veliki zagovornik kohezijske politike i to je nešto što trebamo nastaviti njegovati. Ali ja dolazim iz Napulja. E, ponekad smo mi kao žrce onog trika sa trikate, kao da gledamo u nešto, a onda shvatimo da nismo sposobni, odnosno nemamo dovoljno novca pozabaviti se tim pitanjima s kojima bismo se kao trebali baviti. Druga stvar koju želim spomenuti ovdje je pojednostavljenje, a to je nešto što je jako važno u Južnoj Italiji. Ako bih se ja eh, razmišljala o sebi na abstraktni način, rekao bih da treba pojednostaviti previše tih financiranja i onda tražimo da se sta različiti sredstva financiranja glatko, imaju glatko neku interakciju, a to na kraju ne možemo učiniti. Tražimo da ta sredstva budu blisko povezana, i dakle, e, upravljanje na tim područjima je ekstremno komplicirano. Ako pokušavamo mobilizirati financiranje zajednice, kako bismo osigurali glatku interakciju svih tih sredstava. Mislim da bismo trebali imati dva glavna fonda za kohezijske politike, jedan za ulaganje i jedan za pojedince. Bez obzira radi se o mladim ljudima, migracijama, uklanjanju socijalnih nejednakosti, znači dva velika fonda po mom mišljenju i to je veliko važno pitanje jer je za vrijeme krize u Italiji postalo jasno, a rečeno mi je da je to bio slučaj u Grčkoj, Španjskoj, a vjerojatno i u nekim drugim zemljama. Ne znam sad za istočnu Europu, one zemlje koje su izvan Europske unije, ali jedan od glavnih učinaka krize bio je da je država počela na neki način venuti, odnosno nema ljude koji bi trebali provoditi te poslove, odraditi te poslove koje su potrebno. Imamo e, velike dijelove javne uprave koje nemaju uopće adekvatno osoblje za programiranje i adekvatno korištenje resursa. Znači vraćamo se na 3% tehničke pomoći, a to je isplata novca e, prema 3 ili pet glavnih europskih centara koji pružaju tehničku e, e, pomoć u Europi i država je tu nije prisutna i ono što se zapravo radi su privatna ulaganja Trebamo na to pogledati u europskom, na europskoj razini, trebamo tu kompliciranu stroj e, prilagoditi e, tako da i prilagoditi s tim regijama, općinama, državama. To je važan projekt jer ako bih razmišljao sada o reformiranju kohezijske politike, ja ne bih išao od ozla prema gore, već, ob, već od ozgora prema dolje. Mi trebamo pojednostaviti stvari iz Brisela. Ako već tražimo veću transparentnost, ako želimo imati bolje e, praćenje između e, ulaganja koje mobiliziramo i rezultata koje se postižu jer ponekad nakon pet ili deset godina teritorij, eh, određeni teritorij prolazi kroz ekonomske i socijalne transformacije koje su značajne, a mi smo i dalje na početku. Tako da eh, eh, si i dalje možemo postavljati ciljeve E, koje je teško postići. Evo, to je moje mišljenje. Hvala vam puno, gospodine Bogović, tri minute. Hvala vam, hvala na riječi. Ovdje se bavimo budućnošću kohezijske politike, no naravno da je logično da ćemo se zbaviti i razmotriti prethodne iskustva iz prethodnih programskih razdoblja. Svega 1% proračuna Europske unije ide na kohezijsku politiku. Vrlo je važno da stoga pripremimo vrlo dobru kohezijsku politiku i sporazume o partnerstvu koji bi to trebali poštivati. No kad kada stanje nije takvo u državama članicama vidimo da postoji cijeli niz argumenata na prijedloge koji dolaze iz Brisela, čak i gdje bi oni bili uspješni. No moramo imati na umu da financiranje za kohezijsku politiku za dolazeće razdoblje bi trebalo biti povećano. Kohezijska politika imat će snažan utjecaj na infrastrukturu i ulaganja u državama članicama. A ovo izvješće je vrlo jasno i govori da 40 do 80% investicija u nekim državama članicama dolaze iz kohezijske politike. Dakle, ja vjerujem da je ona vrlo vidljiva i daje vrlo dobre rezultate u mnogim državama članicama što i građani cijene. Za Programsko razdoblje 2014. do 2020. Samo programsko razdoblje je započelo vrlo loše, to znamo. Projekti i drugi aspekti su doista problematični. Što se Slovenije tiče, mogu vam reći da tu imamo velike probleme i zaostatke. Stručnjaci provjeravaju situaciju u cijelom nizu država članica i vjerujem da bi za Sloveniju i druge države članice trebali imati veću fleksibilnost kako bismo bolje mogli oblikovati svoje projekte, a isto tako bilo bi bolje da su e, pravila sličnija onima e, u, za razdoblje, u razdoblju 2004. do 2013. Dakle, treba nam više praktičnih pravila koje će omogućiti bolje projekte. Za razdoblje nakon 2020. važno je osnažiti kohezijsku politiku vezano i uz Brexit. Kohezijsku kohezijska politika mora biti fleksibilnija, naravno postoje velike razlike između država članica, te se stoga moramo pobrinuti da svaka država članica ima potrebnu fleksibilnost. Čuli smo tu cijeli niz argumenata što se tiče pojednostavljenja. Za mene je najvažnije pojednostavljenje da se ne izmišlja topla voda, da ne promijenimo u potpunosti programe. Ono što je važno je da također imamo i određeni kontinuitet. Neke promjene bismo trebali unijeti, ali ne bismo trebali ispočetka početi raditi na cijelom sistemu jer bi to bilo presloženo. Što se tiče prioriteta, Stvaranje novih radnih mjesta je važno. Socijalna kohezija je također ključni element. Zapošljavanje. Moramo dakle pomoći državama članicama koje imaju probleme s načelom partnerstva primjerice, osobito kada se radi o partnerstvima između gospodarstva i znanstvenih projekata. Moramo im pripomoći da dovrše dio rada na investicijama kako bi partnerstva mogla biti sklopljena i zaživiti u sljedećem programskom razdoblju. These were more statements than questions for, for the, our speakers. Um, and, um, Ovo su bile možda malo više izjave, a ne pitanja, a s obzirom da mislim da ne možemo niti raspraviti stvari u preostalih par minuta, možda je najbolje da prihvatimo da smo danas jednostavno započeli s raspravom. Hvala vam na izlaganjima, zahvaljujem odjelu B koji je organizirao radionicu i svima zahvaljujem na suradnji. Bilo je doista zanimljivo čuti i shvatimo ovo kao početak. Nastavit ćemo se nalaziti u različitim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 zahvalni ako na neka od pitanja barem možete e, odgovoriti pismenim putem, jer neke su pitanja ipak bila prava pitanja, barem jedno, pa hvala vam na suradnji. Zatvaramo sastanak. Thank you. See you at 3 o'clock in the afternoon.